können anfangen. sind da. Außerdem u redu možemo da započeti, dovoljno nas je ovdje prisutnih, a isto tako imamo dosta strog e, raspored dnevnog reda. Dobro jutro svima, što vas pozdravljam na današnjem sastanku. E, odluke koordinatora ste dobili i ako do danas e, popodne, do 15 sati, nema nikakvih primjedbi, onda se te odluke koordinatora smatraju usvojene. Zatim prelazimo na glasovanje o integriranom konceptu kulturne baštine u Europi. Izvjetite je gospodin Miltijadis Kirkos, o tome smo jučer raspravili. Sada ćemo glasovati, ali prvo ćemo imati probno glasovanje da vidimo jesu li pučani u većini. Mislim da danas ne. Je li se u redu? U redu. Onda zatvaram glasovanje. I zatim prelazimo na kompromis broj 1. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 7. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman broj 8, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 9, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim sada prelazimo na amandman broj 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Abgestimmt, dann ist geschlossen. Svi su glasovali, onda glasovanje. To je bilo dosta jasno. Dobro, to me začuđuje. Dakle, odbija se. Amandman 19, tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Amandman 20, tko je za? A da, dakle, prvi dio, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, također se usvaja. 21. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 22. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 24. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 25. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 26. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, u se. Kompromis broj 3, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 37. amandman, tko za? Protiv? suzdržani, odbija se. 39. amandman tko za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 42. amandman tko za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 43. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 44. amandman tko je za, tko je protiv, ženi. Odbija se. 47. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 23 naspram 17 naspram 0. Sada prelazimo na 50. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 51. Tko je za? Dakle, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? u se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? u se. 53. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. amandman. A predsjednik se ispričava. 53. amandman se ne razmatra. Palazimo sada na 60. amandman. Dakle, 53. se ne razmatra. 60. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim 66. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 67. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. 67. amandman. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. 23 nastavno 18 mislim 0. nula. se. 69. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 70. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 71. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, u se. Kompromis B6, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, u se. 81. amandman nam zatim slijedi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 82. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvoja se. 83. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. To ćemo provjeriti. 83. amendman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 18 na 23. Odbija se. 84. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. I to ću provjeriti. 84. amandman otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 16.35. Zapravo je bilo vrlo jasno. Dakle, odbija se. 85. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. 85. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 21 na 19. Usvaja se. 86. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 89. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. amandman. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. amandman. Dakle, 92. se ne razmatra. A, u redu. Dakle, ipak 92. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 92. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 8834. Eto, kad kad je dosta smiješno. 93. amandman ko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim, prelazimo na usmeni amandman. Ima li primjedbi vezano uz usmeni amandman? me nije slučaj. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan Usvaja Zatim prelazimo na 95. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim 96. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 97. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 98. amandman. A, 98. se ne razmata. 99. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 101. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis br. 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 111. amandman je zatim sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis izbor 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 122. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usve se. 123. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 126. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, to ću provjeriti. 124. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 25.8.17. usvaja se. 128. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 129. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 130. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 132. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 133. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 134. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. 134. amandman. 134. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. 30 naspram 13 usvaja 135. amandman koji je za. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 136. amandman koji je za. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 137. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 138. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 139. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. I zatim prelazimo na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 40 naspram 3 naspam 0 usvaja se. Čestitke i hvala vam lijepa. So. So, wir kommen jetzt zur Umsetzung multimodaler Sada prelazimo na uspostavljanje multimodalnog integriranog sustava za izdavanje karata u Europi. Izvjetitelj je Dieter Koch i njemu ću sada predati riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice, kao prvo hvala vam na mnogim dobrim amandmanima koje ste podnijeli. Četiri iz GUE, šest iz e FDD-a, sedamnaest iz Zelenih, dvadeset iz Pučana, trideset iz ALDE i 48 čak iz socijaldemokrata. Dakle, u e, porastu. Vrlo dobri amandmani, moram reći da nitko ne odbija moj pristup, postoji niz smislenih dodataka, pojašnjenja, konkretizacija i mi upravo trenutno izrađujemo kompromisne amandmane gdje ćemo uzeti sve to u obzir. Moja je namjera da koliko je to moguće ugradim ideje kolega i kolegica u kompromisne amandmane i skoro za svaki e, članak smo dobili vrlo dobre ideje. Neki amandmani će se bolje ukopiti u druge stavke, zbog toga ću ih e, tijekom izrede kompromisnih amandmana ugraditi na jedno drugo mjesto kako bi imali koherentan tekst, ali isto tako i kako bi izbjegli udvostručenja ili ponavljanja. Također postoje i amandmani koje neću uključiti u kompromis amandmane, to ne mogu, niti ne želim. Neki amandmani nisu loši, oni su točni, ali jednostavno ne odgovaraju ovoj temi, ne odgovaraju temi izdavanja karata, već bi više odgovarali u um, četvrti paket o željeznicama. Definicija integralnog uh, modela izdavanja karata, 33. i 36. amandman, to traži, to je suvišno, zato što integrirani sustav za izdavanje karata znači izdavanje samo jedne karte e, za korištenje više e, sredstava prijevoza. Ta definicija je već prisutna u tekstu komisije, stoga ne moramo to još jednom tražiti. Što se tiče pojašnjenja, moramo jasno razdvojiti dvije razine. Kao prvo imamo informacije i planiranje putovanja, a s druge strane imamo rezervaciju i izdavanje karata za putovanje. To su dvije vremenski odvojene, ali i kvalitetno odvojene razine. Što se tiče e, dostupnosti informacija, to je prvi potreban korak za organizaciju putovanja i zbog toga Europsku komisiju pozivam da omogućuje pravedan i jednak pristup e, korištenju multimodalnog integriranog sustava informacija veznih uz vozne redove. Što se tiče one operatere koji izdaju karte, tu predlažu da se stvori samo jedan zakonodavni okvir. Mnogi kolege su rekli da ako ne dođe do napretka veznih uz e, mogućnost multimodalnog integriranog sustava za izdavanje karata, da bi trebali putem Europske komisije onda dobiti prijedlog drugih e, zakonodavnih dokumenta. To su na primjer 94. amandman, 52. amandman i drugi. To je dobra ideja koju bih rado ugradio u kompromisne amandmane. Osim toga mislim da ne bi trebalo raditi razlike između privatnih i javnih pružatelja usluga. Ako želimo imati pravedan i jednak pristup informacijama, onda se to ne bi trebalo ticati samo nekim pružateljima usluga, već sve, sveh pružatelja usluga. I zbog toga su amandmani 49 i 72 malo problematični. Također ne mogu podržati amandmane koji se odnose na posebne tehnologije, poput amandman 121. koji se tiče integriranih tehnologija čipova i dalje bismo trebali imati pristup koji će biti tehnološki neutralni, a ne da predlažemo određena tehnička rješenja. Vrlo dobre su sve primjedbe koje e, traže veća jezična pojašnjenja i jasnoće, na engleskom postoji pojedina riječ koje, se malo razlikuje od eh, mog teksta koji je izvorno sastavljen na njemačkom eh, jeziku, poput na primjer amandman broj 18 koji na to ukazuje, dakle to je u redu. Izvrsno su isto tako svi oni amandmani koji traže poticaje za ulaganja, za opremu sustava za izdavanje karata u svrhu poboljšanja interoperabilnosti. To je amandman broj 66. kolege Teličke, Bilbao i drugih amandmani koji se tiču toga da se uzmu u obzir posebne potrebe starijih osoba, to su amandmani 102, e, ali, amandman 102, ali amandman 100, njih svakako podržavam. S tim da postoji jedan pojam s kojim ne znam što ću učiniti, gdje se radi o posebne putnike kojima je potrebna zaštita. mislili se tu na djecu ili na nešto drugo? Možda bi gospođa Bilbao mogla nešto reći. Što se tiče e, poveznice za direktivu 95-56 e, vezano za amandmane 1 i 123, to, poseb, to u potpunosti podržavam. Što se tiče kolega koji se bave ekolom, oni su rekli da su potrebni dobri, dobri sustavi kako provedba te ideje ne bi trajala 12 ili 15 godina. Ja zahvaljujem svim kolegama na tim amandmanima i uzet ću tu obzir kako bi imali doista stroge vremenske rokove. 13. svibnja ćemo imati sljedeći sastanak s izvjestiteljima u sjeni, do tada mislim izraditi kompromis amandmane. Zatim imamo datume da ćemo na drugoj plenarnoj sjednici u lipnju glasovati o tome, a ne u srpnju, jer postoji opasnost da ćemo previše dosija odgoditi na plenarnu sjednicu u srpnju, a želimo s time završiti svakako prije ljetne stanke kako bi Europska komisija nakon ljetne stanke mogla predočiti tu još daljnja izvješća i kako bi mogla uzeti u obzir naša mišljenja. I sada vam kao prvo želim zahvaliti na vašoj pažnji i rado ću saslušati vaše primjedbe. Hvala vam. Hvala izvjestitelju Ditoru Kohu, a sada je sljedeći unik Jens Nilsen. Tack så mycket. Eh, jag tycker det Mislim da je doista vrlo pozitivno da postoji zanimanje ovakvo sa 129 amandmana koji su razni klubovi predložili, što pokazuje da možemo vidjeti koje prilike, mogućnosti zapravo nuda nudi ovakav sustav izdavanja karata. Uz to pozdravljam činjenicu što se slažemo oko većine tema Konkretno želimo se pobrinuti da komisija poduzme nužne inicijative kako bi se oklonile bilo kakve prepreke koje trenutno postoje za integrirani sustav izdavanja i bukiranja karata. Postoje niz mjera, otvoreni pristup putnim informacijama i to je nešto što je ključno među našim zahtjevima. Što se tiče radnog dokumenta komisije iz 2014. on zapravo ukazuje na niz opipljivih zapreka, a sada moramo ukloniti te prepreke i nastaviti dalje raditi. To nam je sljedeći zadatak. Još jedna stvar oko kojoj se slažemo, potreba je o povelji za putnička prava, e, što se tiče multimodalnog prijevoza, i mislim da je potpuno jasno da nam je takva povelja nužna. Zatim platforma za razmjenu najboljih praksi, iskustava, to je još jedna pozitivna dobra stvar. U Švedskoj imamo kvalitetnu suradnju između javnog transporta koje dosta dobro funkcionira, a postoji drugi primjeri koje bismo mogli e, spomenuti i nadahnuti se njima. Što se naših ambicija tiče, imamo još niz inovativnih sustava, no tržišni igrači trebali bi stvoriti rješenja za to. Dakle, konkurencija i mogućnosti za sve moraju biti jednake, ne bismo smjeli dopustiti dominaciju nikakvih dionika na tržištu, i zajedno sa izvjetiteljem uvjeren sam da možemo doći do sveobuhvatnih dogovora, radujem se kompromisima amandmana i nadolazećim sastancima. Hvala. Jackie Foster. Hvala vam, zahvaljujem se i našem izvjestitelju. Pogledala sam amandmane, neki od njih su u redu. Mislim da također postoji opasnost unošenja nekih stvari u amandmane koji su zapravo ponavljanja. Gospodin Cox, njegov stav toga kako bi ovo trebalo ići prema napred je, mislim, kvalitetan. I primjerice često moramo e, prepoznati da ljudi sa smanjenom mobilnosti treba imati pristup transportu, svi se time bavimo, no kad gledamo amandmane, e, čini mi se da kao žena ću morati imati poseban tretman i nisam zapravo sigurna što taj amandman točno znači. A što se tiče povelje o pravima putnika, godinama već e, izdajemo zakonodavstvo koje se bavi putničkim pravima, tako da nisam siguran što bi ta povelja značila, jer smo već sve zapravo odveli jedan korak dalje i kolege koji su godinama već u ovom odboru znaju da imamo prava putnika koja su upisana u zakon, tako da nisam sigurna što znači ta povelja? To je možda više kao jedna poruka. Tako da bismo se trebali sredotočiti u smjeru u kojem je išao i sam izvjestitelj, jer ako krenemo van toga, ako pokušamo unijeti cijeli niz novih stvari, izgubit ćemo nagu samog argumenta, a duže od deset godina već naš argument, argument bio da očekujemo transportnog sektora, transportne industrije, da pruži kvalitetno integrirano izdavanje karata, što nije nuklearna fizika, zrakoplovni sektor to već godinama provodi i znamo da je postojala nevoljkost, osobito u željezničkoj industriji i želimo da se to pokrene. Dakle, to je glavna poruka što je izvjestitelj učinio, na tome trebamo inzistirati, ne smijemo se zaplesti u neke sitne stvari, već se moramo usredotočiti na ono što je potrebno, a za što postoji politička volja. Dakle, danas je jasno da ljudi online mogu e, svačemu pristupiti, no ovo je nešto što je trebalo mnogo brže napredovati, i to ne visi o Europskom parlamentu, već u određenom dijelu i od same industrije. Tako da podržavamo stav izvjestitelja, nadamo se i sigurni smo da ćete osmisliti neke pristojne kompromise, a ja neću podržati neke od amandmana koji po meni jednostavno ne odgovaraju ovom izvješću. Zahvaljujem izvjestitelji. Pavel Telička. Hvala vam. U ime Aldea ja mogu izraziti koliko cijenimo realističan, razuman pristup gospodina Koha. Nadolazeći sastanak izvjestitelja u Sijeni očito će otvoriti prostora za daljna pojašnjenja i donekle i pregovore. Tako da nećemo ulaziti sad pretjerano u detalje neke od amandmana gospodina Koha primjerice od broj 2 ili 3. No ono što bih želio istaknuti je da moramo biti svjesni e, toga kakvi su stavovi industrije. I neovisno o izvješću komisije, u protekle dva, tri mjeseca e, vodio sam dva seminara s poslovnim zajednicama, počevši od velikih željezničkih operatera preko Amadeusa i različitih potrošačkih organizacija, i siguran sam da ćemo imati priliku razmijeniti stališta o tome. Možda će nas iznenaditi kolika nejasnoća postoji u poslovnoj zajednici. E, primjerice, amandman 36, e, gospodine Koh, vi ste negativan stav zauzeli naspram njega i možda priznajem da se može malo ga drugačije sročiti u drugom dijelu. No, kartu možemo shvatiti kao komadić papira ili u smislu jednog ugovora koji sklapate s određenim operaterom i tada je jasnoća i sigurnost tko je odgovoran za što jasnija. I ako danas govorite sa poslovnom zajednicom, mislim da će velika većina reći e, mi želimo interoperabilnost, međutim ne želimo zapravo jedinstvenu integriranu kartu zbog nejasnoće toga kakvi će biti odnosi između pojedinih ugovarača. Tako da mogu reći da bismo svakako mogli pojasniti način na koji je ovo sročeno, ali smatram da postoji potreba da se pojasni koje su zapravo težnje i što je realno srednjoročno gledano. Uzeš u obzir da ako doista se pozabavimo integriranim sustavom karata, da govorimo o e, razmjerno visokim troškovima. I proslijedit ću vam e, rezultate sastanaka i sastanaka izvestelja u sjeni, e, no još uvijek bismo mogli razmotriti da li je nužno imati razliku između javnih i komercijalnih pružitelja usluga. Jer javni pružitelji usluga po definiciji možemo reći nisu obvezni, ali očekuje se od njih da mogu donekle brže se pokrenuti u smjeru pružanja tih usluga integriranog sustava izdavanja karata. Ondje dakle imamo e, ta javna tijela koja imaju veću mogućnost nego ona komercijalna. I još bih rekao da gledajući pojedine amandmane da postoji potreba toga da se razumije shvati da će integrirani sustav funkcionirati ako ostvarimo dvije stvari. Jedno je prava putnika, a činjenica je da u željezničkom prometu je to nešto drugačije od prava u zrakoplovnom prometu, a druga stvar, i to je velik zadatak, horizontalni zadatak, hoćemo li uspjeti uvesti jednake uvjete za pojedine oblike prevoza. Ukoliko to ne ostvarimo, mislim da ćemo imati poteškoća sa uvjeravanjem operatera da se doista brže pokrenu u smjeru integriranog izdavanja karata. No mislim da bih trebao stati jer još ćemo imati priliku ući u detalje e, ovih nekoliko amandmana oko kojih je gospodin Koch zauzao drugačiji stav nego koji imamo mi. Autori pokušat ćemo to objasniti i nadamo se da uz neke promjene teksta da ćemo moći doći do dogovora. No, mogu za sada samo podržati pristup gospodina Koha. Maja Kilen. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Kohu na vrlo konstruktivnom radu. E, ukazalo bih na nekoliko točaka. Pri svega internalizacija eksternih troškova. To je vrlo važna stvar, no ovdje bih bila oprezna kada se ta tema povezuje u potpunosti sa razvojem e, sustava izdavanja karata. Moramo biti svjesni da bi to odgodilo uvođenje ovog sustava i izgubit će se godine na to, a radije bih da se toliko vremena ne troši. E, radije bih da na tome brzo nastavimo raditi. Međutim, tu internalizacija eksternih troškova ne bi trebala odgoditi uvođenje integriranog sustava izdavanja karata. Što se tiče predloga komisije, po mojem mišljenju mora postojati određena uloga za komisiju. Komisija mora postaviti pravila ograničenja sustava, ali istodobno ne može, ne smije stvarati sustav, već privatni operateri i pružitelji usluga sami moraju stvoriti taj sustav. Komisija ne bi trebala za to biti odgovorna. To je barem način na koji mi to gledamo. Što se tiče novih usluga, mislim da je važno da sustav izdavanja karata bude tako oblikovan da se pruži mogućnost novim tržišnim igračima da se kasnije pridruže kako bi se mogle stvoriti nove usluge o kojima danas još e, ništa ne znamo. Dakle, novi sustav sistem izdavanja karata ne bi trebao biti zapreka za neke buduće nove usluge. Hvala sada Kanima Deli. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. U ime mog kolege Davora Škrevica, gospodine predsjedavajući, hvala vam na vašem radu. Nekoliko bih točaka htjela naglasiti, to je nekoliko ideja kao prvo, treba reći ako, da ako želimo postići idealni sustav, dakle imamo jedan, jednu jednu kartu s pomoću trenutnih tehnologija, bi trebali uzeti u obzir kako pružatelji usluge iz tog sektora, tako i usluge koje postoje, a zaprim, im, zapravo imam osjećaj da, tehnološki, da je tehnološki napredak brži nego sam odnos između pružatelja usluga i e, dakle, mm, usluga iz tog sektora. Što znači da ako danas želimo imati veliki integrirani sustav na europskoj razini za izdavanje karata, da nam to zapravo predstavlja veliki izazov. To znači da Europska unija koja mnogo novaca ulaže u inovaciju također bi trebala dati novac i izravno za stvaranje novih alata, a danas primjećamo da po inovacijama smo nešto bolje u situaciji, ali što se tiče financiranja nismo. Kada prilazimo tom sektoru ne bismo nikad trebali zaboraviti niti jednu poveznicu koja zaslužuje novi pristup dakle, e, to pitanje izdavanja karata i stvaranje radnih mjesta održivih i učinkovitih učinkovitog zapošljavanja u ovom sektoru koji je danas dosta velik. Još jedna stvar koju vam želim reći gospodine Zestelju, tiče se pitanja informiranja o samim informacijama. To je nešto što doista treba svima biti dostupno, svim osobama, čak i osobama sa smanjenom mobilnošću ili s invaliditetom. Mobilnost bi danas trebala biti moguća svima i pritom ne bismo trebali upravo zabraviti te osobe. Istina je da je danas financijsko pitanje tekako važno i zbog toga bi um, s ovim dokumentom trebali potaknuti Europsku komisiju da uh, pokuša ostaviti sinergiju u sufinanciranju uh, preko svih država članica da dakle stvarno potaknemo ulaganje i financiranje. Zaključuju s time što ću vam reći da je točno da po pitanju informacija i komunikacija imamo e, određenu razvoj tehnologija koje bismo trebali zaštititi od e, ilegalnih praksi poput izdavanja lažnih karata kako bismo uklonili sve druge prepreke koje postoje za integrirani sustav izdavanja karata u Europi. Također, ne bismo trebali zaboraviti, onaj krajnji argument, a to je da ćemo danas morati izračunati koliko je prisutan utjecaj u smislu emisija ugljikovodika pri raznim vrstama prijevoza i to niz čitavog tog lanca. Jer danas se kaže da e, sektor transporta u značajnoj mjeri doprinosi emisijama stakleničkih plinova i stoga moramo imati isto tako i tu spremnost da e, integriramo pristup eh, vezan uz učinkovitost ovaj sustav. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala sada gospođa Bilbao. Sí, gracias, presidente. Gracias. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Kohu na informacijama koje nam je pružio eh, i na tome što je prošao kroz sve amandmane i dao svoju ocjenu stanja. Liberali su predložili određene amandmane i ja sam predložila neke pojedine amandmane kroz koje bih ukratko željela proći. Izvješće kaže da četvrti željeznički paket mora biti implementiran, no moramo se pobrinuti da je ovaj dokument dosljedan i ne radi se samo o sadržaju četvrtog željezničkog paketa. Moramo se pobrinuti da prioritetni paketi u transeuropskoj prometnoj mreži budu provedeni i moramo doći do sporazuma o jedinstvenom europskom nebu. Mislim da ovi projekti će učiniti smislenim integrirano izdavanje karata. Koji je smisao ovog svega koje ne mogu vlakom izravno iz Bilba otići u Pariz, jer svi ovi projekti su odloženi za kasnije. Sve to je zapravo međusobno povezivo, e, povezano je kako možemo postići bilo što ukoliko se ne odlučimo za prioritetne projekte. Dakle, odlučili smo za integrirano izdavanje karata ne samo zato što će to pomoći spojiti Europu, već stvorit će i snažni europski identitet. I zbog toga se dotičem toga u amandmanima. Ne radi se samo o kvalitetnim radnim mjestima i socijalnoj e, poslovnoj mobilnosti, već i onome što sam već spomenula. I još jedna stvar koju je izvjestitelj spomenula koja je važna, je potreba da se spomenu ljudi sa invaliditetom i smanjena mobilnošću. U svom amandmanu spominjem osobe koje su osobito ranjive, jer ako pogledate što se događa u europskim regijama i način na koji će biti formirane ove jedinstvene karte, doista moramo razmišljati o ranjivim osobama kako bi i oni mogli njima pristupiti, kako im ne bi bile preskupe te karte. Razmišljamo ovdje o studentima koji će dobiti stipendije i koji bi trebali dobiti mogućnost da se da također koriste takve karte. Zatim pojedinci koji su u opasnosti socijalne isključenosti. Moramo poduzeti mjere da se pobrinemo da i oni mogu doći do tih karata. Dakle, to su grupe koje sam imala na umu kad govorimo o ranjivim osobama. Zamolila bih Europsku komisiju da uspostavi svojevrsni repozitori dobrih praksi. Čuli smo švedsku kolegu koji je rekao da Postoji nedavni primjer, mi smo posjetili Baskiju sa transport, odborom za transport i pokazali su nam da u pojedinim regijama postoji sustav jedinstvene karte, a sada radimo jedinstvene karte za cijelu autonomnu zajednicu, a ne pojedine sastavne dijelove. To su dakle konkretni projekti koji se odvijaju na lokalnom i regionalnom nivou i mogli bismo možda prikupiti sve ta, sva ta iskustva, informacije i ključiti, uključiti u jedan repozitorij, u jednu bazu podataka kako bi mogli imati pristup tome prema potrebi. Doista, dakle, moramo pokušati upotrebiti neke inovativne opcije. Spomenula bih i tehnološki razvoj, zbog čega se moramo pozivati na tehnološki razvoj. Iz sljedećeg razloga, ne želimo se zateći u situaciji gdje ne uspijevamo pokrenuti jedinstvenu europsku kartu zbog toga što pojedine regije ili zemlje imaju svojevrsnu svoju e, jedinstvenu kartu. Dakle, doista moramo usklađene europske kriterije ponuditi kako se ne bi suočavali s ovakvim preprekama u budućnosti. Jer to je što se događa u željezničkom prometu. Dakle, pokušamo u korijenu srezati takve probleme i nastaviti raditi na temelju dijaloga. Također je rečeno da svi oblici prijevoza moraju biti razvijeni sklađeno Dakle, tu moramo uključiti i bicikle i biciklističke staze. Naime, to moramo početi uključivati u sistem. Lokalne regionalne vlasti imaju dosta iskustva u tome, oni su već uspjeli iznemljivanje bicikala uvesti, a to je isto sastavni dio ovih jedinstvenih karata. Hvala, Lucy Anderson. Hvala lijepa na izvješću i na razmatranju amandmana. Ja sam e, s nekim kolegama radila na nekim amandmanima i zanimljivo je da imamo konsensus među klubovima kada je riječ o ovim amandmanima. Htjela bih naglasiti dva pitanja. E, kao prvo, čini mi se da ne izlazimo izvan okvira. Primjerice 27. amandman bavi se važnošću digitalnih usluga u sklopu ovoga programa. Kao što znate, jedinstveno digitalno tržište jedan od prioriteta komisije, no očito je da ne možemo imati stvarno integrirani sustav prometa ako se najprije ne riješi ovo pitanje. Dakle, riječ je o podacima o putnicima i integriranom sustavu izdavanju karata. Ako putujete po Europi i nemate pristup e, kvalitetnoj digitalnoj mreži, vrlo često ne možete mijenjati rezervaciju putem interneta i očito je da recimo da se stvari mijenjaju. SNCF, francuske željeznice, imaju besplatni, besplatnu, eh, odnosno bežičnu internetsku mrežu, isto tako i neki autobus. Evo je čak i u Hrvatskoj eh, glavni kolodvor u Zagrebu ima besplatni pristup bežičnom internetu. Dakle, putnici moraju prije svega znati koja su njihova prava kada je riječ o izdavanju karata i isto tako moraju biti u mogućnosti rezervirati ili mijenjati rezervacije dok putuju. Mislim da se to nadovezuje na ono što komisija parlamente inače rade. I drugo pitanje koje sam htjela spomenuti tiče se osoba s invaliditetom. Mi već dugo čekamo da se donese e, akt, e, cjeloviti akt o, u tom području. Mi znamo da je riječ o sustavu izdavanju karata, ali isto tako i općenito E, znam da, naime, bilo je upita od ljudi koji ne mogu putovati po Europi, ne mogu putovati u vlastitoj zemlji zato što nisu sigurni da će e, imati omogućeno recimo mjesta za e, za invalidske stolice i tako dalje, za invalidska kolica. Prema tome, mislim da komisija treba preuzeti vodeću ulogu u tome kako bi se riješilo pitanje te dakle e, dostupnosti. Ismail Ertug, aber die Redeliste ist jetzt Hvala, sada još Ismail Ertug, ali popis govornika je sada zaključen, molim vas kratko. Da, hvala i od mene izvjestitelju na dobrom dosadašnjem radu. Samo bih se kratko osvrnula na nekoliko točaka koje su meni važne. Kao prvo, prije svega je za meni važno da imamo otvorene standarde, otvorena preklapanja za eh, integrirani sustav izdavanja karata i ne smijemo isto zaboraviti da i neke nove oblike prijevoza uključimo u to primjerice bicikle ili takozvani carpooling, to da ne zaboravimo osobe s invaliditetom. To su glavne točke, još sam htio dodati dvije rečenice vezano s to što ne bismo trebali učiniti, a to je da izradimo zakonodavne propise o tome kako bi sama tehnika trebala funkcionirati. Mislim da bismo tehnološki razvoj e, trebali prepustiti e, poduzećima, privatnom sektoru, jer bi krajnji rezultat u tom slučaju bio svakako bolji nego ono što, bi, što je mi kao političani možemo nametnuti. Što bih potaknuo je da izbjegnemo da imamo zatvorene sustave za izdavanje karata, na primjer Apple i Android – to su sustavi koji nisu kompatibilni. Takve stvari bismo trebali izvjeći, to bi bilo glupo. Dakle, ti sustavi bi trebali biti kompatibilni u svakom slučaju, neovisno o tome kako su izrađeni. Isto tako mislim da je važno da e, prijevozna poduzeća budu oni koji će biti glavni odgovorni za izdavanje karata, a ne neki treći pružatelji usluga. Znate da postoje vrlo poznate tražilice koje samo čekaju na to da mi izradimo takav propis kako bi zatim mogli osvojiti tu granu djelatnosti. Bitno je dakle da prijevozna poduzeća koja su, su na samom tom tržištu preuzmu izdavanje karata i da oni to zapravo izrade. To su najvažnije točke koje su e, za mene bile posebno važne i eto pokušao sam biti kratak. Hvala vam. Hvala. Sada za glavnu upravu e, MUV e, direktorica gospođa Kačinska. Hvala lijepa, dobro jutro svima, dame i gospodo i hvala što ste nam dali riječ. obećujem da neću dugo jer sam već e, imala priliku biti na sastanku prilikom predstavljanja izvješća. Kao prvo želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta na a, vrlo cjelovitim sveobuhvatnim amandmanima. Uistinu je impresivno koliko je bilo amandmana mi pozdravljamo veliku većinu njih, budući da smatramo da je to pravi smjer i da se na taj način izvješće osnažuje. Također vjerujemo da će to omogućiti i nama u Europskoj komisiji da se na jedan sveobuhvatni način pozabavimo ovom temom. U potpunosti se slažemo sa zahtjevom većine vas da bi komisija trebala imati pristup koji se temelji prvenstveno na podacima, e, dakle o putovanjima, što bi onda trebalo pomoći da se osmisle nove usluge izdavanja i kupnje karata. U potpunosti se slažem sa mnogima od vas koji su rekli da nije na Europskoj komisiji da sama nudi usluge izdavanja karata, nego da bismo mi trebali osmisliti okvir e, kako bi se moglo unaprijediti pružanje takvih usluga. Dakle, bitno je da se okvir osmisli na pravi način, da imamo dobru osnovu dobre temelje e, da se omoguće podaci za razne pružatelje usluga i kada govorimo o podacima i informacijama e, bitno je da se na isti način pristupi javnom i privatnom sektoru, dakle svima koji imaju takve podatke. Da kako to su i pitanja e, dakle reda vožnje, u različitim e, vrstama prometa. Kao što su neki zastupnici istaknuli, postoje i druge vrste podataka kao što su podaci o e, recimo uzimanju bicikla u najam, o parkirnim mjestima i tako dalje. Prilikom e, rada na konkretnom zakonskom prijedlogu mislim da bi bilo dobro da se ide korak po korak, da ne pokušavamo obuhvatiti sve podatke odjednom, i mislim da pristup podacima od preko pružatelja usluga e, također može e, proizvesti određene troškove, tako da i to trebamo imati na umu. Podržavamo i one koji su još snažnije naglasili potrebu za jednakim uvjetima kako ne bi došlo do toga da netko monopolizira podatke i Posebno e, treba omogućiti da europski pružatelji usluga mogu razvijati svoje poslovanje i da mogu e, predložiti neke nove usluge. Također se radi i na zakonodavnom prijedlogu o e, pristupu podacima o prometu i o putovanjima. Nakon što dovršimo taj postupak, mi ćemo predložiti i jedan zakonski prijedlog koji će u svakom slučaju biti prosljeđen vama. E, želim izniti još nekoliko završnih napomena. Pozdravljamo one amandmane u kojima se još snažnije apelira da se da potpora digitalnoj infrastrukturi svih e, instrumenata, obzor 2020. ili pak instrument pozivanja Europe. Dakle, nastavit ćemo raditi i na tome. Također podržavamo apel da se kod e, pružanja podataka o prometu i o putovanjima uzme u obzir i e, kakve su potrebe osoba sa smanjenom pokretljivošću. E, kao što je navedeno u nekim amandmanima, podaci o mogućnostima putovanja trebaju biti neutralne, e, ne smije biti nikakvih e, trgovinskih interesa i također ne smije biti ograničene prema mjestu. Dakle, i tu se pojavlja i pitanje geoblokinga. Dakle, to je nešto što ćemo također predstaviti još jedan posljednji komentar. E, kada sam bila ovdje posljednji put, spomenula sam e, putnička prava u multimodalnom prometu. Samo da vas podsjetim da ćemo mi ove godine objaviti studiju. E, to će biti priprema za taj postupak kako bismo vidjeli kako se može ostvariti napredak u tom području. Mislim da ću tu stati i htjela bih još jedan put zahvaliti svim članovima odbora na amandmanima i radujemo se daljem radu na kompromisnim amandmanima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada na, za kraj još jednom Dieter Koch. Da, mislim da ja mogu biti kratak. Kao prvo, hvala vam lijepa što ste mi izrazili podršku pri vašim javljanjem za riječ, što ste mi naznačili da idemo u pravom putu. Mislim da imamo tri najveća težišta koje su se pojavila pri većini govornika. Mislim da je kao prvo dakle, da uklonimo prepreke, mislim da se tu svi slažemo. Kao drugo, prava putnika, Uh, uključivanje osoba s invaliditetom, starih osoba, a vjerujte mi kao netko tko je prije 15 godina sudjelovao u stvaranju među kluba za osobe s invaliditetom, je meni to i takako važna tema, ja to nikako neću zaboraviti. Ono što također smatram dobrim i zanimljivim je što su mnogi govornici uvijek iznova naglašavali da tržište, sama privreda mora sudjelovati u ovome, ne bismo im trebali propisivati uh, tehničke propise prije svega kada se radi o izdavanju karata, o rezerviranju putovanja. Tu treba jednostavno motivirati, uzeti u obzir sudionike na tržištu, a tek kada se ustanovi da se po tom pitanju ništa ne događa, dakle trebali bismo malo pričekati, onda bismo možda eventualno trebali predložiti zakonske propise. Hvala vam lijepa i pokušat ću što bolje moguće ugraditi vaše primjedbe u izradi, pri izradi kompromisnih amandmana. Hvala vam lijepa. Prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, bih rado pozdravio skupinu 26 studenta iz Italije koje je pozvala gospođa Daniela Ajuto. Sredačna dobrodošlica u našem odboru. Zatim imamo još jednu drugu skupinu posjetitelja, 18 posjetitelja iz eh, European Transport Workers Associationa koje je gospođa Anderson pozvala. Oni su upravo došli k nama i pridružili nam se i vama isto tako srdačna dobrodošlica u odboru. I sada onda možete potpuno si popratiti raspravu o sljedećoj točci dnevnog reda. To je, su lučke usluge. Izvjestite je Knut Fleckenstein, a za ovu razmjenu mišljenja ćemo sada kao prvo riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Sljedeće poglavlje u beskonačnoj priči upravo započinje, pri čemu ja gajem nadu da ćemo ovaj put e, uspjeti ostvariti smislen e, ishod. Cilj prijedloga komisije jest učiniti europske lučke konkurentnijima, pojačati ih putem modernizacije lučkih usluga, privući ulaganja u luke kroz stvaranje financijske transparentnosti, kao i autonomija samih luka, to su teme. Isto tako i neovisan nadzor te e, veća prava korisnika. U studenom 2013. sam izradio prvi nacrt izvješća, od tada se dosta toga dogodilo. Imamo novu komisiju, novu povjerenicu, Hvala Bogu, kako se na kraju ispostavilo, imamo novi Europski parlament, nove kolege koji se bave tim pitanjem. Vijeće je u listopadu 2014. godine usvojilo svoje mišljenje, a situacija je od tada još gora u nekim lukama za neke lučke radnike. Kao pripremu ovome što nam sada slijedi sam razgovarao sa Epson port SK, ITF-om i drugim dionicima. Imali smo sastanak s povjenicom Bulc u veljači. Tada smo se složili oko toga da bi se prije svega trebali baviti sa temom financijska transparentnost luka i nadzor nad lukama. Zbog toga će naš stav biti pomalo drugačiji nego što se sjećate da sam zauzeo stav u prošlom sazivu parlamenta. Neće se govoriti o otvaranju tržišta, neće biti iznimki kao što je to bilo nekoć predviđeno u prošlom nacrtu. Ovo je poglavlje već od samog početka bilo kontroverzno, nekima je bilo premalo prijedloga, nekima previše, a nova povjerenica sada ima po mom mišljenju dosta pragmatičan stav. U svakom slučaju ja nemam osjećaj da se radi o slijepoj euforiji liberalizacije kako, kako, kako imao nje, nje, njen prethodnik. S mojim kolegama izvestam u sjeni, mislim zatim izradite nešto što će e, doista biti i dobro, što ćemo moći zastupati. Dopustite da kažem nešto o situaciji lučkih radnika. Mega brodovi, kraće razdoblje usjedavanja u luci povećava potrebu za radnicima. Socijalni partneri, države članice Europska unija bi po mom mišljenju stoga trebali poduzeti mjere kako bismo osigurali sigurnost tih radnih mjesta. Imamo i velik problem vezan uz e, radnike koji dolaze iz drugih zemalja, dakle koje nemaju sigurne radne uvjete, po mom mišljenju nije moguće da e, ljudi u 21. stoljeću ponovno stoje pred vratima luke kako bi dobili posao za taj dan. To je nešto što ne bismo smjeli prihvatiti i što trebamo u određenoj mjeri barem riješiti u ovakvom prijedlogu zakonodavstva. Što se tiče financijske transparentnosti, da potrebni su stabilni uvjeti, kako politički, tako i gospodarski uvjeti i u tome se potpunosti slažem sa Europskom komisijom. Pritom mislim i na financijsku transparentnost, infrastrukturu i na lučke pristupe koje, koje moraju biti transparentni za korisnike, no u lukama također mora postojati i određen manevarski prostor za same upravitelje luka jer ne želimo imati jedinstvene cijene na području cijele Europske unije, već želimo potaknuti i natjecanje među samim lukama tu mislim i na pravnu sigurnost vezano uz odredbe o državnim potporama. To nije nešto što proizlazi iz glavne uprave MU, već iz glavne uprave za tržišnu konkurentnost. I zbog toga je važno da te dvije glavne uprave međusobno komuniciraju. Vrlo mi je drago što je glavna uprava za tržišno natjecanje odlučila da će krajem 2015. godine reći je li se luke trebaju uključiti u takozvane skupne iznimke ili ne. Isto tako se nadam da će Europska komisija reći Znači, e, za koje usluge je moguće dobiti državne potpore, a za koje ne. To je dosta važna stavka kada se radi o tržišnom natjecanju, no to je dosta teško pitanje jer znam da u Njemačkoj postoji razlika e, vezano uz to pitate li predstavnika recimo luke u Hamburgu ili luke u Bremenu, dobit ćete različite odgovore po pitanju što je točno, a što nije i zbog toga treba pažljivo pristupiti toj temi i ne bismo smjeli dakle radnici. Što se tiče neovisnog nadzora i prava korisnika, moj stav je tu, isti kao i prije, da potrebno nam, potrebno nam je nezavisno tijelo za ulaganje pritužbe eh, kojemu se mogu obratiti lučki radnici ako se ne slažu sa svojim uh, upraviteljima luke, ali ne može imati isti model za sve luke. Bitno je da postoji to tijelo, kako će se ono osnovati možemo zapravo prepustiti pojedinim lukama, postoje države članice gdje se ne treba ništa novo izmisliti, gdje to već funkcionira, a druge države članice bi trebali imati slobodu vezano s to kako to organiziraju. Nama je važno da postoji to tijelo, da to nije tijelo po forma, već da je to tijelo koje doista obavlja svoj posao. Tamo gdje to nije moguće će biti e, dakle u budućnosti moguće ipak pri, toj, pri tom tijelu uložiti tužbu, za žalbu. Nakon mog prvog sastanka s u Sjeni imam dojam da ćemo se moći složiti oko zajedničkog rješenja ovdje unutar Europskog parlamenta prije svega sada nakon što smo na neki način u navodnicima e, uklonili to pitanje otvaranje tržišta, dakle više se ne bavimo tom temom. Sada možemo krenuti na posao. Mislim da možemo to dobro obaviti i ja ću u svakom slučaju pravo vremeno uključiti u moj rad Izvesta u i sve druge zainteresirane kolege. Hvala vam, gospodine Fleckenstein. Ja se sjećam da je ovo već treći pokušaj, već dva puta je parlament odbio paket o lukama, a možda je za sve dobre stvari potrebno tri pokušaja. Vidjet ćemo, sada bim van de kamp. Žir, <clears throat> wat mij betreft, uh, u op uw wenke ehm, ik ben wij als even... Hvala lijepa. Blij met deze... Eh, met... Napravit ću vam uslugu kao predstavnik Pučana. Htio bih reći da nam je iznimno drago zbog eh, novih rokova koje je predočio gospodin Fleckenstein. Prošle godine je bilo dosta zbivanja i zato bih htio iznijeti neke komentare i pitanja. Kao prvo imamo zajedničko stajalište u vijeću po prvi puta. Čestitke na tome, mislim da to do sada još se nije dogodilo da se tamo postigne sporazum prije nego kod nas. Pitanje je je li ovo uredba ili direktiva, o čemu je ovdje riječ. Mi razgovaramo o prijedlogu uredbe, no čini se da je da vijeće, da vijeće zagovara da to bude direktiva. Dakle, to je moje prvo, prvo pitanje, hoće li biti uredba ili direktiva. Zatim zanima govorimo li o lukama u mreži TNT u transeuropskim mrežama. Mi se zalažemo za transparentnost u Europskom parlamentu. Dakle, mislim da bi trebalo obuhvatiti sve luke, ne samo luke iz mreže TNT. E, zatim drugo pitanje se odnosi na područje primjene. Već je postignut sporazum kada je riječ kada je riječ o e, dakle nekim pitanjima, međutim ono što ste rekli o tržišnom natjecanju, slažem se s time. Mislim da treba postati tržišno natjecanje među lukama i zato moramo očuvati e, neovisnost luka i tu dolazim sada do pitanja transparentnosti. U potpunosti se slažem sa izvjestiteljem 5. svibnja 2015. godine rok. Transparentnost je od iznimne važnosti. Mi ne želimo da nam se glavna uprava za tržišno natjecanje počne miješati u posao. Ovaj sektor, prometni sektor, izuzetno je značajan u Europskoj uniji i mi trebamo pregovarati s glavnom upravom za promet, jer e, nemojte me krivo shvatiti, no ne mislim da bi bilo dobro da, da je isto e, razgovarali se sa glavnom upravom za tržišno natjecanje ili s glavnom upravom za promet. Mi nismo sigurni da je dobro da se mijenja odjeljak o pristupa tržišnom natjecanju odnosno o pristupu tržištu, e, dakle govorimo o tom poglavlju. Što se tiče konzultacije s dionicima, odnosno s korisnicima i tu se slažem s izvjestiteljem. Dakle, ukratko ja se u potpunosti slažem sa svime što je rekao Fleckenstein. Gospodin Fleckenstein kada je riječ o e, situaciji u kojoj se nalaze radnici Dakle, mislim da treba uspostaviti ravnotežu između modernizacije infrastrukture i očuvanja prava radnika. Dakle, ne možemo se, ne možemo se baviti samo jednim ili drugim. Uistinu je bitno da imamo jedno i drugo, da imamo pošteno tržišno natjecanje, ali isto tako i dobre radne uvjete. Hvala. Hvala lijepa sada Petar van Ja, Hvala blij dat eh, de rapporteur eh, het zwaartepunt eh, legt op de financiële transparantie. Uistinu mi je drago da se gospodin Fleckenstein usredotočio na financijsku transparentnost. On je to naveo kao prioritet i ja se s time slažem. Mi se već godinama pokušavamo usmjeriti na to pitanje To jest jedno od ključnih pitanja. Mi se trebamo usmjeriti na lučku infrastrukturu, između ostaloga. Kada je riječ o pristupu tržištu, e, pristupu tržištu volio bih dobiti nešto više informacija o tome, ako nam ih možete dati. E, neka područja bi trebalo izostaviti iz područja primjene ove direktive ili uredbe. Oni koji su e, zaduženi za sidrenje brodova, na, dakle sigurno usidravanje, mislim da je to skupina koja ne bi trebala biti obuhvaćena područjem primjene ovog zakonskog akta. Također se slažem sa izvjestiteljem kada je riječ o tome koliko su naše luke različite i način na koji posluju. Neke luke su u privatnom vlasništvu, druge su e, u javnom vlasništvu i postoje također i mješovite strukture vlasništva. Mislim da bi to trebalo zadržati. Ne možemo imati jedinstveni evropski model s obzirom e, na to kakve su razlike među lukama. Netko je spomenuo administrativno opterećenje koje proizlazi iz naše odluke, budući da će novo zakonsko rješenje dovesti do povećanja birokratskih zahtjeva. Međutim, treba postojati transparentnost i moramo analizirati hoće li to dovesti do povećanja administrativnog opterećenja. Ovo sam htio spomenuti zato što je spomenuta mogućnost osnivanja neovisnog tijela za nadzor. Međutim, Europska komisija već ima mogućnost vršenja nadzora. Tu je i Europski revizorski sud koje kao neovisno tijelo može vršiti provjere, kontrolu. Ne znam e, imali to veliki utjecaj. Treba vidjeti kako države članice gledaju na takve kontrole. Nisam za e, neovisne vanjske inspekcije, imamo Europsku komisiju. Shvaćam, dilemu koja se nalazi pred izvjestiteljem. Jučer smo govorili o održivom društvu. Ono što nam treba su okvirni uvjeti, a zatim sektor treba funkcionirati unutar tih okvirnih uvjeta. E, treba osigurati uvjete za nova radna mjesta i dolazi sve više ulaganje iz Kine i Saudijske Arabije, što nije loše, no to isto tako ima za posljedicu smanjenje troškova, a to pak utječe na radne uvjete, pa čak i na razinu zapošljavanja. No ne vidim zašto bismo se mi miješali u to mi, ono što mi trebamo učiniti jest usuglasiti okvirne uvjete. Također moramo osigurati odgovorno upravljanje lukama, no za to su zaduženi lučki upravitelji. Hvala, ja ću predložiti neke amandmane. Hvala lijepa, sljedeći govornik je Hvala vam je gospodine predsjedavajući, hvala gospodinu Fleckensteinu kao našem izvjestitelju. Doista je situacija takva da bi mogli reći da se radi o e, priči bez kraja, no izgleda da ipak sada se ocetava kraj i to je vrlo dobro. E, Fleckenstein je već naveo kroz koje smo sve faze prošle, a sada mislim da se slažemo da bi sve to trebali zaključiti kratko ili dugo. Na početku smo se u Europskom parlamentu uopće mm, i branili protiv toga da smo imali takav prijedlog i smo da zapravo sve dobro funkcionira u lukama osim nekoliko detalja koji su još malo bili nejasni, ali zapravo je većina nas mm, bila zadovoljna sa tim, niti sam sama ta grana djelatnosti to nije htjela, a sada smo vidjeli, a to je pokazao i stav komisije da postoje neke neka neregulirana siva područja u tim lukama i da bi bilo dobro kada bismo imali e, jedinstven pristup kako bismo tamo poboljšali situaciju, želimo jačati tržišnu konkurentnost naših luka i doista želimo imati jasnoću i financijsku transparentnost i još neke druge stvari, i stoga mislim da je ovo dobro. Neki sada zapravo hitno od nas očekuju da završimo. U nekim državama članicama luke još nisu sklopile nove ugovore, čekaju da to završimo, to u Njemačkoj izgleda nije tako, ali netki su takvi, zatim isto tako e, prijevozna poduzeća e, se pitaju što će iz toga proizaći, e, iz tog predloga uredbe ili što će to već biti na kraju. Knut je rekao da smo se sastali i da smo rekli da ćemo naći dogovor po mnogim pitanjima, to su pokazali ove intervencije, se slažemo. Finansijska transparentnost je vrlo važna ako želimo imati tržišno natjecanje. Svakako bismo dakle trebali imati financijsku transparentnost. Isto tako je točno da bi lučke pristojbe trebale biti transparentne i tu se slažemo u potpunosti sa Knutom e, kada kaže da ne smijemo mi odrediti koliko će biti visoke te lučke pristupe. Luke su vrlo neovisne, ovise o geografskim uvjetima i stoga im je potreban manevarski prostor, moraju moći autonomno odlučivati, ali mi bismo trebali svakako zahtijevati transparentno vezano uz to koje lučke pristupe se primjenjuju u kojim lukama. Što se tiče državnih potpora, tu isto tako vidimo da imamo neku vrstu rješenja, to nas seli jer sam uvijek bila istog kao izvjestitelj da bismo trebali vidjeti kako će izgledati situacija sa državnim potporama zato što naravno ima isto tako utjecaja na razvoj cijelog ovog zakonodavstva i stoga je važno da je se to sada pokrenulo. Zatim, ja bih trebala postaviti jedno posebno pitanje za pojašnjenje vezano uz e, otvaranje tržišta, pristupu tržišta. Knut je rekao da ne želi slijepu liberalizaciju Mislim, ja nisam za slijepu liberalizaciju tržišta, ali pitanja je bili ipak tu trebali tražiti određena pojašnjenja, jer su se neki dionici osjećali diskriminirani u proteklom prijedlogu, tu je svakako trebalo ostvariti poboljšanje, ali kada se dogodilo da, ja mislim, je za Rigu Europski eh, sud pravde već donio odgovarajuće odluke, onda bismo mi možda trebali ipak se s time pozabaviti koliko god teško to bilo. Dakle, Peter Van Dalen je rekao bili bilo pametno da u potpunosti isključimo pristup tržištu, onda ćemo opet imati nekoliko nereguliranih zona. Mislim, ne možemo, ne moramo, sve regulirati, ali barem bismo se trebali dogovoriti prema kojim e, pravednim pravilima se trebaju obavljati djelatnosti u tom sektoru. Imat ćemo s tim u vezi odgovarajući prijedlog s naše strane i ja ću u ime mog kluba zastupnika posebno zapaziti kako će to zatim izgledati i odgovara li to situaciji koju trenutno imamo na e, području Luka ili ne. Ali za većinu stvari sam e, e, jako sretna i evo zahvaljujem i Knutu njegovom radu, nisam mu još do sad zahvala. Vidim evo ti već radiš, zapisuješ, da hvala, sada Meja Kilunen. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo imam jedno pismo od izvjestitelja iz Sjene, iz našeg kluba zastupnika, Gulu Gulu. Evo ga, dakle, uvaženi kolege, kao novi član ovoga odbora, želim iskazati svoj interes za uspješnom suradnjom u svrhu promicanja usluga u prometnom sektoru u Europi. Riječ je o sektoru od ključne važnosti za europsko gospodarstvo i trebalo bi uspostaviti uvjete koji će omogućiti kvalitetnije usluge korisnicima i unapređenje sektora. Što se tiče ovog područja i s obzirom na revidirani dokument eh, gospodina Fleckensteina, naši prioriteti u klubu zastupnika GUE NGL i dalje su očuvanje tehničkih nautičkih usluga, zatim eh, sigurnost i zaštita prava radnika na koje utječu odredbe ove uredbe. Dakle, e, aktivnosti kao što su jeružanje ili pak e, prenošenje tereta treba biti izvan okvira ovog zakonskog akta. Mislim da postoje pravila o financijskoj transparentnosti u ovome dokumentu i nije potrebno ići na daljnju liberalizaciju. Rješavanje ključne gospodarske situacije u europskim lukama e, ne smije utjecati na pravo na štrajk. Nadam se da ćemo postići sporazum koji će biti koristan za sve europske luke, budući da postoje različiti uvjeti u lukama, tako da treba riješiti i odgovoriti na različite potrebe Relevantne politički izazovi su također nešto što treba uzeti u obzir kod primjene odredbi propisa Europske unije. Otvaranje novih tržišta nije uvijek najbolji način za unapređenje i poticanje gospodarskog razvoja. Zastupnik Gulu Ako mi dopustite, ja ću samo još e, iznijeti neke komentare na finskom. Dakle, imam nekoliko zapažanja kao koordinatorica. Mislim da je evidentno da se u ovom zakonskom prijedlogu radi o neovisnosti luka u određivanju lučkih pristojbi. To je sastavni dio uredbe. Želim vas podsjetiti na činjenicu da mi ne želimo uskladiti lučke pristojbe na način koji bi naštetio suverenosti i neovisnosti luka. Želim vas podsjetiti da nekolicina država članica ima vrlo male luke, i da e, treba omogućiti poslovnim subjektima unutar zemlje da nastave s poslovanjem. U nekim područjima ne postoji tržište za lučke usluge, ali postoji e, potražnja. I želim također naglasiti potrebu da lučki upravitelji odrede neke zahtjeve kao što su ekološki zahtjevi ili pak zahtjevi za sigurnost, sigurnošću. U zajedničkom stajalištu vijeća postoji prijedlog da se osnuje neovisno tijelo za nadzor. Mi podržavamo tu ideju. Ono što mi mislimo da bi trebalo biti dovoljno jest da postoje nacionalno regulatorno tijelo koje bi analiziralo dakle te potrebe. E, što se tiče što se tiče vuče, dakle to nije usluga koja se priža, pruža pojedinim klijentima i zato bi to trebalo, ne bi trebalo biti u području primjene ove uredbe. Mislim da ovaj prijedlog e, vijeća zdravorazumski. Luke e, su u kontaktu s korisnicima i dionicima, tako da ovo ne bi trebalo urediti na način koji nije fleksibilan. Dakle, luke moraju biti fleksibilne u poslovanju. Moramo uzeti u obzir veličinu luke i potrebe korisnika. E, želim kolegi Fleckensteinu mnogo uspjeha u radu. Mislim da zadatak nije lak, kao što smo vidjeli na temelju iskustva. Dakle, potrebno je mnogo dobre volje i fleksibilnosti kako bi se došlo do rješenja. Hvala, za Keith Thanks, Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Flakensteinu na dosad obavljenom poslu i sva sreća u budućnosti. Dakle, nakon dva neuspjela pokušaja liberalizacije lučkih usluga, e, posle je potpuno jasno da lučki radnici su potpuno suprotstavljaju otvaranju tržišta. No, komisija svejedno želi stvoriti sektor, regulativu koja će biti specifična za ovaj sektor. Komisija neprestano govori o inicijativama u smislu državne potpore lukama do kraja 2014. No svejedno mislim da još uvijek je pomalo situacija zamučena E, što se tiče toga koja su zapravo pravila koja se tiču e, državne pomoći. Dakle, slažem se sa izvjestiteljem da se polako radi na ovome dok ne dobimo potpune informacije o tim državnim potporama. Mislim da ne možemo ozbiljno razgovarati o lučkim uslugama bez da se razmotri javni novac koji u njih pritječe. Dobro, ja ovdje imam jednu europsku ulogu prije svega, ne borim se samo za Veliku Britaniju, jer sve britanske e, luke su privatizirane. Od prvog čitanja na odboru Tran tijekom proteklog saziva postala jasno da e, velika parlamentarna većina, uključujući zelene, želi isključiti e, vuču i jaružanje. I to je stalište koje ćemo i mi zadržati. Iako je misiji komisija smanjila svoje odredbe koje se tiču lučkih usluga i prijedlog se bavi nekim važnim pitanjima, primjerice alternativnim gorivima i zelenom logistikom, mislim da mnogo koherentnije i obvezujuće odredbe koje se tiču ozelanjivanja luka su potrebne, uključujući pitanja studiji utjecaja na okoliš, logistici luka i suradnji koordinaciji između luka i lučkog pristupa preko granica. Trenutni prijedlog neki već nazivaju legislativom za tri najveće luke, no sigurno sam da je to greška. Dakle, potrebno je locirati i koristiti one luke koje su najbliže konačnom odredištu robe to kako bismo izbjegli e, nepotrebni cestovni prevoz. Dakle, ovo bi trebala biti jedna konkretna aktivnost, a ne samo ponavljanje nekih ključnih riječi poput intermodalnosti i modalnih promjena koje se danas čine vrlo popularnima. Ulaganje u razvoj luka koje nemaju dostatnih kapaciteta mora biti kanalizirano kroz e, osobito sredozemne luke, kako bi se smanjila potreba za poticajima i izbjegli e, transporti cestom. Naš klub dalje nije uvjeren u dodanu vrijednost i nužnost ove regulative i bojimo se da bi moglo ograničiti prava radnika i razvodniti ono što danas postoji. Ako je izvjestitelj u sjeni za zelene, želim biti konstruktivan i dati neke prijedloge amandmana kako bi se pokušalo poboljšati tekst u suradnji s izvjestiteljem. Međutim, dalje bih e, da je predamnom prijedlog koji se doista bavi sa glavnim problemima u lukama i koji će uključiti politiku morskih luka u širi okvir održivog transporta. Kao ilustracija toga, e, koncept e, kratkoročnog e, brodarstva otpreme spominje se samo jedan puta, trepot uvodnim odredbama, a i tada se samo spominje da lučke naknade za to mogu varirati. Međutim, za taj promet na kratke udaljenosti nema nikakve dosljednosti, nema predviđenih aktivnosti e, koje bi se upravo bavile tim prometom na kratke udaljenosti. Dakle, željeli bismo imati politiku morskih luka koja je intermodalna, koja se bavi socijalnim i okolišnim pitanjima i koja uključuje naravno sve luke. Na taj način bit će najlakše izbjeći eksterne troškove. E, sa radujem se budućoj suradnji i radu na ovom i hvala. Peter Lundgren Hvala vam. Kao što svi znate, ja nisam veliki pobornik Europske unije i ne želim europsku regulativu, iskreno govoreći, ali isto tako sam pragmatičan. Živimo u svijetu u kakvom živimo i moramo iskoristiti najbolje što možemo u toj situaciji. Želio sam se dovezati na nekoliko točaka, prije svega tijelo za pritužbe. Da, to bi moglo biti važno, čini se da ukoliko svoj posao odradite dobro, ako dobar proizvod izbacite na tržište, tada ćete biti uspješno poduzeće i privući ćete klijente. Ukoliko stvari ne odradite tako dobro, e, rezultati su također vrlo jasni. Nećete uspjeti jer klijenti će izabrati nekog drugog pružatelja usluga. Dakle, ono o čemu bih ja želio govoriti su radnici, prava radnika i uvjeti na poslu ne možemo se zateći u situaciji gdje imamo nisko niskotarifne operatere koje privlače velik broj klijenata ako je to na uštrb radnih uvjeta, radnika, njihove sigurnosti na poslu. Luke, pristaništa, opasna su mjesta za rad, to svi znamo. Ne smije dakle doći do situacije gdje će se pružati usluge na uštrb radnika i gdje će se pogoršavati njihovi uvjeti rada. Jer to se najčešće događa kao rezultat pokušaja snižavanja cijena, uz to dolazi i snižavanje radnih uvjeta. I to moramo pomno pratiti, ne smijemo to smatrati napretkom, taj pritisak na sniženje standarda. Druga stvar je birokracija. Moramo pokušati svesti birokraciju na minimum, što je manje moguće, nekoliko je već govornika spomenulo e, društvo bez birokracije i napora koje su do sad učinjeni u tom smjeru, a rekao bih vam ovdje u Europskom parlamentu da mi koristimo 12 tona papira za kopiranje svakog dana. Svakog dana 12 tona. Birokracija je jedan monstrum protiv kojeg se moramo boriti, protiv kojeg moramo nešto učiniti. I naravno mora biti primjenjiva ista pravila za sve stvari jednostavno moraju tako izgledati jer pogledajmo što se dogodilo u transportnom sektoru gdje smo dopustili primjenu različitih pravila na različitim mjestima. Pogledajte kako to izgleda. Sa time se moramo hvatiti u koštac. Govorili o promet, cestovnom prevozu ili o drugom prevozu, prodarstvu, morskim lukama i lukama o kojima govorimo. Hvala. Hvala. Ovo je bio krug iz u sjeni, a prije nego što nastavimo, bih srdečno htio pozdraviti skupinu 13 e, osoba iz Njemačke koje je pozvao Markus Piper. Srdečno dobrodošlica ovdje u odboru za promet i turizam. Evo tamo gore sjede. Dobro, sada smo malo u vremenskoj stisci. Popis govornika je dosta podugačak. Djeta Lukaševska, Renaud Muselier,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 Dann machen wir anderthalb Minuten und ich bitte die... Onda svaki govornik ima minutu i pol i molim vas da se podržavate vremena za govor, inače nećemo uspjeti izaći na kraj. E, prvo Tomas Poreba ima riječ. E, panie Przewodniczący, to w takim razie ja... E, Zahvaljujem predsjedatelju. Preći odmah na pitanje s obzirom na vremensko ograničenje. Zahvaljujem izvjestitelju na vrlo racionalnom pristupu o temi. No možda biste još nešto mogli reći u pitanjima poput mogućnosti uvođena ograničenja broja plovila koja pristaju u luku kroz odredbe poput onih u poglavlju 2 koje se tiču pristupa uslugama, mislim da ste to već spomenuli, kako dakle vi kao izvjestitelj e, zauzimate stav što se tiče obveze na određeno neovisno nadzorno tijelo, kako bi oni mogli nadzirati provedbu ovakvih odredbi koje bi bile u uredbi. I što se tiče samih korisnika lučkih usluga, odnosno tijela nadležnog za to, kako mislite da bi to izgledalo bez pretjerane birokracije. I također kako doživljavate mogućnost e, provođenja e, usluga prihvata i otprema robe e, koju bi provodili dakle, sama posada na brodu, a ne europski lučki radnici. I što mislite o mogućnosti primjene postupka kojim bi se možda ograničio broj pružitelja usluga u lukama? To su, dakle, znam da je pitanje vrlo složeno, već se treći put time bavimo, ali zahvaljujem izvjestitelju jer sama uredba naravno imat će značajan utjecaj i posljedicu naše luke. Hvala vam na vašem radu. Luis Grandes Pascal. Hvala predsjedatelju. Konačno se pokušava odlučiti hoće li se odustati od starog načina rada. Mislim da je ovo nešto što nije uspjelo 2003. Komisija je to krajem proteklog parlamentarnog saziva predložila i sada se time ponovo bavimo. Morat ćemo biti hrabri kako bismo nešto postigli. cijenim i divim se radu izvjestitelja i nadam se da će biti dovoljno hrabar ondje gdje drugi nisu bili. Ne želim sad ulaziti previše u detalje, ni vrijeme za to, ali podijelio bih nekoliko zamisli i rekao sa čime se ne slažem. Prije svega, ne smatram da je uredba dobra ideja. Direktiva bi mi bila draža zbog toga što bismo inače e, mogli vidjeti da se ove odredbe su predstavljaju španjolskom ustavu zbog ovlasti koje on dodjeljuje državi. Zatim imam pitanje prihvata i otpreme džobe, tereta, to je stara priča koja se neprestano ponovno pojavljuje i time ćemo se baviti na dugu i na ne slažemo se niti sa uslugama e, za putnike koje se isključuju, a što se tiče ruženja, ne mislim da je to potrebno isključiti. Postoje drugi načini kojima se može zajamčiti sigurnost. Smatram da je vrlo važno povećati našu konkurentnost. 90% robe transportira se morem. Naravno, mi moramo brinuti o radnicima, no ukoliko želimo zaštititi njihova radna mjesta, moramo se pobrinuti da postoji dostatna konkurencija, a istodobno zajamčiti socijalna prava. No moramo se otvoriti konkurenciji kako bismo bili učinkoviti. Hvala. Zastupnica Lukaševska. Hvala vam. I ja bih odmah prešla na, prešla na pitanje. Moram reći da znamo da ako pogledamo pojedine odredbe, čini se da ograničavaju konkurenciju koji je cilj povećanje konkurencije. Ako pogledamo kako je infrastruktura luka uključena u ovo, ako pogledamo strukturu lučkih naknada, e, takva svaka struktura mora biti jasna, mora biti transparentna kako bi se moglo na odgovarajući način provesti pod uredbom. U članku trećem prvom stavku govori se da bi uredba trebala biti primjenjiva na pružatelje lučkih usluga koji imaju svoje sjedište u Europskoj uniji. Ja mislim da bi ovdje trebalo biti uključena poduzeća, pružatelji usluga koje usluge pružaju na teritoriju Europske unije. U suprotnom, sama uredba e, dati će određene povlastice nekim poduzećima, nekim pružiteljima usluga, e, a ne samo onima kojima sjedište u Uniji. Također nas brine način na koji se mogu postaviti minimalni zahtjevi za pružanje lučkih usluga to je sa lučkom upravom, kako će se oni time baviti, kako će oni regulirati pristup lučkim uslugama. Hoće li dopustiti jednom poduzeću da pruža usluge, da ima pristup luki, a, luci, a drugim poduzećima odbiti pristup. Dakle, kakav će se kriterij primijeniti? Što se tiče e, domaćih pružatelja usluga, moramo biti oprezni s time kako će se e, lučka uprava baviti pojedinim operacijama koje ne bi isključivale pojedina poduzeća. Dakle, moramo vidjeti kako će biti moguće primjerice ukoliko imamo privatnog operatera, oni će također konkurirati same lučkoj upravi što se tiče pružanja usluga. Zamola bih vas da se pridržavate vremena za govor, ću vas morati prekinuti. sa Renaud Muzulje. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege, ja dolazim iz Marseja, to je najveća luka u Francuskoj, druga najveća luka na području sredozemlja i peta na području Europe. Naravno da nam je ovo pitanje vrlo važno, sve ono što je vezano uz poboljšanje konkurentnosti luka. S tim u vezi mi se čini financijska transparentnost neophodna, no imam dojam da se manj, sve manje manje želimo posvetiti liberalizaciji. Mnogobrojne su aktivnosti koje dakle, s pravom e, zaključuju da ih se isključi iz toga što se tiče upravljanja, tegljenja, usjedavanja i tako dalje, između ostalih. E, svako od njih e, ima posebne aspekte, posebne tehnike i stoga se pitamo koji bi bili koristi iz eventualne liberalizacije. Ne radi se o tome da se ja odupiram tom samom načelom, a ja uopće nisam uvjeren da ove aktivnosti koje Europska komisija žele uključiti u to dopušta da se doista ostvari poboljšanje tržišne konkurentnosti ako se to tržište otvori vanjskim pružateljima usluga. Ja mislim da e, njihov argument nije dovoljan vezano s to što, ćemo kasnije, što će kasnije uslijediti. Hvala vam. Hvala lijepa i hvala što ste se e, prije svega podržavali vremena za govore. Sada sljedeći gunik, gospodin Deskiskov. Ελπίζω αυτή τη φορά η σκληρή δουλειά του κυρίου Φλέκενστάιν να αποδώσει Hvala nadam se da će napravljen rad gospodina Fleckensteina dati ploda i dati jedno kvalitetno izvješće. Postoji nelojalna konkurencija što se tiče korištenja državnih potpora i to je nešto što moramo, čime se moramo baviti, moramo imati transparentnost jer ona je jedna od stupova predloga gospodina Fleckensteina. Naravno, to je pitanje tržišnog pristupa, ne može biti neograničeno, morate biti u mogućnosti odabrati pružitelja lučkih usluga. Luke su vrlo posebna mjesta, postoje pitanja zaštite okoliša, sigurnosti na radu i moramo se baviti pitanjem pružitelja usluga, moramo ga ih moći odabrati, no taj proces mora biti transparentan. I slažem se što se tiče uvjeta rada, ne možemo se vratiti u srednji vijek, Danas u Europi ne možemo imati situacije kakve, do kakve dolazi u Grčkoj. Ako je luka u rukama Kineza i ukoliko dođe do nesreće e, s radnicima, on ih taksima odvezu u bolnicu kako se to ne bi smatralo nesrećom na radu. Dakle, zahvaljujem izvjestitelju i želim mu sreću. Hvala vam, gospodine predavajući. Zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da je ovo vrlo kontroverzna tema, ali istodobno je vrlo važna tema. Isto tako je vrlo važno da na kraju postignemo uredbu direktivu u ovoj temi jer su ljučke usluge vrlo važan sasvim dio danas našeg gospodarstva. postoje nekoliko točaka koje bismo trebali pojasniti vezano za aktivnosti luka i uz tržište pružanja lučkih usluga. Tržište bi trebalo jasno regulirati, postaviti um, na jasne okvire. Postoje pitanje dumpinga na tom području, Neke kolege su se malo prije na to osvrnuli, mislim da i to treba pojasniti. Još jedan dodatni problem koji imamo je pitanje poboljšanja mehanizma za koordinaciju unutar luka te stvaranje bolje financijske transparentnosti um, kada se radi o dionicima koji su na tom tržištu, koji pružaju usluge, tijelima nadzora i tako dalje. Isto tako je važno da lučka infrastruktura bude transparentna i autonomna. Ako sve to ne uspijemo regulirati, ako ne ostvarimo uredbu, onda će se i dalje vršiti mnoge usluge, pa i putem programa TNT-a. Imali smo inicijativu vezanu uz luke, no ipak na kraju to i dalje nije dovelo do konkurentnog tržišta. Ja govorim kao osoba koja dolazi iz države članice iz koje e, potječe četvrta pored najveća luka, ali ipak e, imamo i određene zabinutosti. Hvala vam. Hvala sad Boris Liberacki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, ponieważ Zahvaljujem Nemamo previše vremena na raspolaganju, tako da bih samo rekao da se ne slažem sa dragim kolegom. Ne moramo imati uredbu za ovo. To je vrlo jasno. Naš cilj nije stvoriti uredbu. A druga stvar, ne možemo pozdravljati i hvaliti nešto što bi nas vezalo. Treće, ne radi se ovdje samo o konkurentnosti, već i o komplementarnosti. Dakle, koja bi luka trebala biti konkurentna odnosno na Maderu koja bi trebala biti konkurentna odnosno na maltaške luke. Postoje dakle ograničenja i što se tiče pružanja javnih usluga. Četvrto, ukoliko želimo jedinstveno unutarnje tržište, komisija tvrdi da je privlačnost pomorskog transporta u tome što je lako pristupačno i tako dalje no potrebna nam je veća transparentnost, ali to ne bi trebalo samo po sebi biti svrha. Mi želimo učinkovitost e, i pouzdane usluge. I naravno moramo sjetiti riječi našeg predsjednika, a to je da po treći puta ponavljamo ono čim smo se već bavili u prošlosti. E, hoćemo dakle odbiti cjelokupni prijedlog. Bili smo da izvjestitelj cijeli niz dvojbi teških e, pitanja postavio. Zatim imamo luke u Gdansku i drugdje i svi ljudi koje sam pitao u nizu poljskih luka, njihovo mišljenje je bilo da se ovaj prijedlog odbije. Lucy Anderson. E, otvaranje tržišta ne bi trebalo biti tema ovog predloga, no problem je u tome što znamo da vlasnici brodova nije, to ne žele, komisija to ne želi i ja se slažem sa prethodnim govornikom uz najbolju volju. Ovo je opasan predlog nije prijedlog e, koji je potkrepljen dokazima koji su došli od komisije i ne pokazuje se da ovo što se predlaže će pomoći investicijama za luke, radnim mjestima i dobro da smo spomenuli pitanje sigurnosti radnih mjesta. Dakle, veće pitanje je ovdje da dolazi do mogućnosti potkapanja radnih uvjeta kolektivnog pregovaranja i da se snize radni uvjeti. I slažem se s kolegama Zelenim i Gujom da to neće pomoći našim standardima zaštite okoliša niti bilo kojim drugim stvarima kojima se bavimo, sigurnosti, javnim uslugama. Dakle, mi želimo pravnu sigurnost što se tiče državne potpore lukama, ali ne po cijenu potpuno neprovedivog predloga. I mnogi kolege iz drugih klubova jasno su rekli da postoji velik broj poteškoća s ovim prijedlogom. No, naš izvjestitelj se time odlično bavi, no ne čini mi se da se tako dobro koristi vrijeme našeg odbora, a nadalje ukoliko trebamo jedan predlog o transparentnosti, trebali bismo se baviti upravo i samo transparentnosti. I to cijelim ovim, kroz cijeli ovaj sektor, jer ne radi se samo e, o lukama koje imaju problema s transparentnosti. Dakle, to je također nešto vrlo važno i doista bih rekla da nam nije potreban veći pristup, tržišni pristup lukama kao što je predloženo. Imamo već otvaranje cijelog niza tržišta. Imamo nove direktive koje se bave javnom nabavom od kojih neke nisu još niti provedene, a koje bi se doticale nekih odluka. Tako da nema potrebe za ovim predlogom i nadam se da će naš odbor to u potpunosti odbaciti. Zahvaljujem Jackie Foster. Zahvaljujem izvjestitelju. E, neki od nas već prije godinama raspravljali o ovome i podano smo u istoj situaciji. Ne znam da li su svi e, zastupnici pročitali stav vijeća, no došlo je do određenog pomaka ali samo e, mala poduka iz povijesti za kolege iz prvog reda. E, Britanci su privatizirali luke prije 30 godina. Imamo neke od najučinkovitijih, najkonkurentnijih luka na svijetu s najboljim uvjetima rada za one koji su zaposleni tamo. Što nije slučaj za sve luke, no neke druge države članice očito imaju učinkovit i liberaliziran lučki sustav. Što se tiče općeg pristupa, mi imamo određenu zabrinutosti, jer kao što izvjestitelj zna, došlo je do određenih pokreta, pitanje tegljenja, bunkeringa, sidrenja i odlaganja otpada je uvijek problematično, no stalište Velike Britanije, a to sam zadovoljan što mogu reći da je naše stajalište, ne želimo naštetiti onome što smo postigli, ne mogu reći da je došlo do dovoljnog napretka u vijeću što se tiče sidrenja, bunkeringa, tegljenja i otpada brodova. Moramo dakle pomno promisliti socijalne odredbe, pozbaviti se njima i pozdravljamo svakako dobru konkurenciju. Mislim da još mnogo moramo poraditi na državnoj potpori, to svakako nije dovoljno transparentno. Podržavamo i dobro interno tržište, želimo ga produbiti, no konkurencija mora postojati između pojedinih luka. I to ne znači da nam je potrebna snažnija regulativa. Što se tiče Velike Britanije, gospodin Fleckenstein ima vrlo kompliciran posao, vidjet ćemo kako će se stvari nastaviti, no ukoliko ne dođe velikih poboljšanja, Velika Britanija neće biti za ovo. Zahvaljujem. U ime komisije gospodina Nidija, samo da kažem da smo 2003. godine imali prvi paket o lukama 2004. godine, zatim smo odbili taj paket drugi put s velikom većinom, gospodin Cimbovski je bio izvjestitelj u to doba i zatim je gospodin Kalas nam to predložio kao paket u proteklom sazivu, dakle već se četvrti put bavimo tom temom i sada nas zanima i što će komisija reći o tome, njihova argumentacija i kako se misle s tim obhoditi i dakle činjenica da se tržno natjecanje isključuje u određenoj mjeri iz tog prijedloga kao što je Knut Nas to zanima. Izvolite gospodin Nidi. Thank you. Zahvaljujem. Hvala što ste saželi jutrošnju E, raspravu koja je bila vrlo bogata i sa jednom povijesnom perspektivom. Dali ste mi priliku da još jednom napomenem da ovaj treći pokušaj, kao što ste to nazvali, se razlikuje od protekla dva prijedloga. Ne samo da imamo novog pragmatičnog povjerenika, već smo i naučili na temelju nešto na temelju naših proteklih iskustava. Dakle, imamo prijedloge koji mnogo više pažnje polažu raznolikosti koja postoji u Europskoj uniji, što se tiče e, same prirode aktivnosti koje se provode i organizacije luka. Također imamo i proporcionalnost u smislu toga da doista u obuhvatu prijedloga obuhvaćamo sve te luke, Dakle, ne uključujemo tu sekundarne luke, već sve e, luke naše sveobuhvatne mreže, oko 329 luka u Europskoj uniji, od kojih su 104 iz ključne prometne mreže. I na taj način obuhvaćamo sve važne luke kako bismo ih osnažili, kako bismo promet mogli približiti i olakšati pristup. I to je zapravo najsnažniji doprinos e, koji ova uredba donosi e, i samom ozelenjivanju aktivnosti luka, ali i transportnom sustavu kao takvom. Prijedlog je također prilično drugačije sastavljen nego do sada, veliki naglasak na transparentnosti, financijskoj transparentnosti, Postojeća pravila o javnoj nabavi ili čak nova pravila koja će biti primjenjiva od sljedeće godine o koncesijama nisu dostatna. Iz cijelog niza razloga i lučkih aktivnosti moramo ići korak dalje i to je upravo ono što pokušava i prijedlog ovaj. I konačno što se tiče pristupa tržištu, a vrlo mi je drago što sam jutros čuo mnoge koji ne stavljaju po strani taj tržišni pristup, već prepoznaju da je to doista važan dodatni aspekt. E, važno je to što mi ne predlažemo slobodno tržište u lukama. Neke su države članice odlučile e, odlučile se za takav pristup. Velika Britanija je dobar primjer toga kako se može regulirati luke u jednom privatnom okruženju, no to nije naravno jedini primjer u Europi toga. I ono što je za nas važno je pobrinuti se da svugdje nadležna tijela imaju mogućnost izbora i da je ponuđena mogućnost odabira pojedinih aktivnosti, aktivnosti za luke. A druga dodana vrijednost tog tržišnog aspekta u predlogu je da se pruža određene važne zaštite. Danas većina slučajeva, sudskih slučajeva u koji se bave lukama pokazuju koliko su luke zapravo važne za naše gospodarstvo i koliko je snažan socijalni aspekt i to je nešto što se na nekoordinirani način prepušta diskreciji sudaca bilo na nacionalnoj ili europskoj razini. Ili pak dolazi do pojedinih slučajeva sporova i to je još jedan razlog, još jedna dodana vrijednost našeg predloga što se tiče pristupa tržištu. Dakle, postavit će se cijeli niz važnih zaštita, temeljit će se načelo prenosa prava radnika, što je još jedan vrlo važan aspekt kako bi se zaštitila poštena, poštene i snažne socijalne radne uvjete u lukama, Također prepoznajemo da se aktivnosti luka organiziraju na različite načine i ostavljamo mnogo diskrecije po pitanju organizacije načina aktivnosti i sklapanja ugovora. Također postoji mogućnost korištenja internih operatera. Mnoge su luke e, vrlo e, odlične da to zadrže ili pak naravno da se sklope ekskluzivni ugovori. I ne osporavamo činjenicu da u mnogim lukama ta isključiva ekskluzivna prava bi bila glavni princip, glavna vodilja i to je velika razlika ponovno ovog prijedloga sa prethodnim pokušajima. I uz to sve ovdje se ne bavimo prevozom putnika, iako bi neki od vas voljeli da se i time pozabavimo, niti se ne bavimo prihvatom i otpremom tereta, jer je u prošlosti to bio jedan od najvećih kamena spoticanja kako e, bi se uspješno odradila ovu temu. Što se tiče državne potpore, mislim da naporan rad gospodina Fleckensteina, zadovoljstvo nam je vidjeti ga ponovo u ovom odboru, njegov rad je doista uvelike pomogao stvoriti jednu dinamiku suradnje sa svima vama koja dovodi do prihvaćanja i formalne obveze od strane komisije da do kraja ove godine dakle ne kroz deset godina, već krajem ove godine, prosincu, da podnese e, e, novu uredbu o izuzetcima koja će se doticati luka. I to mislim da je velik korak prema napred organizaciji načina na koji će se sagledavati aktivnosti luka u odnosu na pravila o konkurenciji. I naravno postojaće tu pravna sigurnost za same operatere. I luke lukama su uvelike potrebne investicije, to se nadvezuje na raspravu koju sam jučer imao sa koordinatorima, kada smo radili analizu samih koridora sa investicijskom bankom, dvije trećine projekata će najbrži dobiti pristup novim financijskim instrumentom EFSI, dvije trećine toga su zapravo luke. A privatni investitori kako bi snažnije ulagale luke, za to je doista nužno povećati pravnu sigurnost, a to je još jedna snažna dodana vrijednost ovog predloga. I konačno, radi se o uredbi, gospodine Van da, vijeće je u nekom trenutku mislila da bi se ovaj predlog mogao pretvoriti u direktivu, no prepoznalo je i prihvatilo naš argument da je uredba mnogo korisnija u smislu što će pružati veću pravnu sigurnost, će veću disciplinu u neke privatne dionike koji rade, jer će biti izravno primjenjiva u svim oblicima na sve dionike. A što se socijalnog aspekta tiče, mislim da uvijek postoji prostora za poboljšanje socijalne dimenzije, Dakle, mislim da s naše strane se vidi snažna želja da se mnogo dublje zajedno s vama pozabavimo nekim od tih aspekata, no u krajnjoj liniji ako govorimo o stvaranju radnih mjesta u lukama i osnaživanju socijalnih uvjeta, radnih uvjeta u lukama, prije svega zato je potreban snažni okvir koji će lukama omogućiti rast i stvaranje većeg prometa i većih aktivnosti. Hvala. Hvala lijepa. I sada na kraju riječ dobiva još jednom izvjestitelj Knut Fleckenstein. Kao prvo, hvala lijepa na mnogim javljanjima za riječ, poticajima na razmišljanje, zabrinutostima. Mislim da osim dva javljena za riječ iz mojih klubova zastupnika koji su rekli napiši što želiš, mi ćemo to tako i tako odbiti, su mi ostale javljene za riječ bilo od velike koristi. Da, socijaldemokrati su otvoreni ljudi i volimo raspravljati gdje god je to moguće. Kao drugo, nešto samo uz točke. Ja sam sam za to da napravimo uredbu, jer je direktiva dobra samo onda ako se ne želi ozbiljno shvatiti uredba. O tome možemo još e, razmišljati, mislim o tome ne ovisi moja jedna savjest, ali mislim da bi to bio pravi put. Kao drugo, pitanje je li nam ta uredba ili ta direktiva uopće potrebna. Ni to pitanje nije u potpunosti novo. Mislim, na to možemo naći različite odgovore. Jedan odgovor bi bio da, ako to ima smisla, da e, prije svega obratimo pažnju na autonomiju samih luka. Absurdno je da e, iz Madrida, iz Barcelone ili iz Kope, iz tih luka da se određuju lučke pristojbe. Autonomija luka je stoga dosta važno pitanje. Kao drugo, poglavlje broj 2 ne želimo u potpunosti isključiti tu se govori o minimalnim standardima vezanu, vezanima uz kakvoću, tu se govori i o obvezama pružanja javnih usluga i sve to ne možemo samo tako isključiti. To sve moramo vrlo detaljno promotriti. Ono što ne želimo je da imamo prisilno e, uvođenje određenih profesija na to tržište, ali za to ne možemo isključiti cijelo to pogled jer bi onda uklonili neke poželjne stvari. Nadzorno tijelo koje se mnogo puta spomenulo nije nadzorno tijelo koje bi pomoglo Europskoj uniji da vidi kako izgleda situacija na terenu, je li sve ispravno. Ne, to bi trebalo biti tijelo za prava korisnika, dakle tijelo za mogućnost ulaganja pritužbe koje određene luke nemaju tu se radi o tome da strogo birokratski popišemo kako to treba izgledati, već da vidimo koje bi trebale biti zadaće tog tijela, kako se onda to treba organizirati. E, molim vas da to uzmete u obzir i to može biti vrlo različito riješeno. Zatim, isto tako, moramo pripaziti da ne stvorimo više birokratskog tereta, s tim slažem, mislim da nam to može uspjeti. Pričekajte moj nacrt ali oni koji su već u protokom sazivu bili ovdje znaju da e, je to dosta različito od onog što je bio izvorni prijedlog komisije. Zatim, zadnja točka vezano uz socijalno pitanje. Ja znam također da nećemo moći učiniti radna mjesta pomoću ove uredbe sigurnijima, stalnijima, ali možemo e, se pobinuti da imamo te lučke radnike barem na umu e, uz svu modernizaciju luka i da se komisija s time pozabavi jer ako ne uzmemo u obzir to socijalno pitanje, onda sama modernizacija neće biti dovoljna. A u 21. stoljeću ne možemo biti ravnodušni prema ovim uvjetima rada u lukama. su natjecanje na uštep radnika ne bi trebalo biti moguće. Hvala lijepa. Hvala vama. S time smo završili s prvom raspravom o paketu o lukama, imat ćemo i dalje rasprave, sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, tu se radi o zrakoplovnim sustavima na daljinsko upravljanje, bespilotnim letjelicama, dakle dronima i tu je izvjestiteljica Jacqueline Foster. Zamolio bih da u tišini izađu osobe koje nas napuštaju jer smo u vremenskoj stisci. Jacqueline Foster. I would ask to continue your discussion outside, please, because we have to continue. Molim vas da vanje nastavite s raspravama i moramo nastaviti ovdje. Hvala gospodine predsjedavajući, ja mogu nastaviti nakon eh, što kolege iziču iz dvorane koji trebaju izići. Right, thank you, Chairman. I think um, Hvala gospodine predsjedavajući. Čini mi se da je većina kolega otišla. Naime, oni koji su namjeravali otići, pričekat ću još malo. E, neću se uvrijediti ako ih ne zanimaju bespilotne letjelice. Nema veze. yes, I Možete početi, hvala. Dame i gospodo, kolege zastupnici, prvo mi je drago što sam imala priliku preuzeti ovu temu, gotovo da je riječ o projektu, budući da nemamo gotovo ništa u europskim institucijama vezano uz bespilotne letjelice nemamo nikakvu uredbu, nemamo direktivu. Međutim, to je jedna pojava koja će se povećavati s vremenom, bit će sve više e, bespilotnih letjelica. Vjerojatno znate da sam ja radila u zrakoplovnoj industriji i da me i ovdje također zanima zrakoplovstvo. Vrlo sam ponosna na svoj rad u zrakoplovstvu. Ja sam počela raditi dok su zrakoplovi bili još vrlo bučni. E, od tada se mnogo toga promijenilo. Ako, neću vam sada naravno držati predavanje o povijesti zrakoplovstva, međutim se krenulo prije nekih tisuću godina kada su kinezi imali zmaje već, ako su pokušavali letjeti pomoću toga. E, Svi se sjećamo Leonarda da Vinci i njegovih nacrta, premda nije izradio, izgradio letjelicu, zatim imamo Newtona, isto tako i neke zakone aerodinamike. U posljednjih sto godina se moramo prisjetiti e, Francuza, Britanaca i, Britanaca i Amerikanaca koji su zapravo koji su dakle tu učinili neke pomake. Dakle, mislim da je došlo do uistinu velikih promjena. Isto tako smo lansirali rakete na mjesec, svašta se već dogodilo. Prema tome zapravo bespilotne letjelice, odnosno letjelice na daljinsko upravljanje nisu nisu nešto što je sasvim novo. E, što se tiče ovoga dokumenta, nadam se da ste ga dobili u prijevodu na svoj jezik. E, ja ću samo se dotaknuti nekih osnovnih tema. Kao prvo, bespilotne letilice, odnosno letilice na daljinsko upravljanje, su 1935. godine po prvi puta koristili u Ujedinjenoj kraljevini i dakle sve se više koriste e, zakoplovi na daljinsko upravljanje i bespilotne letjelice, posebno u posljednjih 15 godina. Većina nas poznaje bespilotne letjelice koje koristi vojska, budući da se one koriste već duže vremena. E, što se tiče proizvođača takvih letjelica, dakle mi smo uspjeli dobili neke informacije od njih, e, tako da se sada koriste besplatne letjelice i u komercijalne svrhe. Zrakoplovni sustavi za daljinsko upravljanje su sada ugrađeni u jedinstveno evropsko nebo, isto tako i u e, SESAR i u obzor 2020. S obzirom na potencijal rasta u ovoj industriji od proizvođača do krajnjeg korisnika, e, taj potencijal je iznimno velik. Postoji veliki potencijal za nova radna mjesta kao i za istraživanje i razvoj tehnologije. Zato je neophodno da imamo visoke standarde u proizvodnji e, koji su na svjetskoj razini, s obzirom da su neke naše tvrtke već vodeće u svijetu. Imamo više od 600 operacija zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje u Ujedinjenoj kraljevini koje se bave fotografiranjem. Isto tako e, postoje bespilotne letjelice za zračni nadzor, spašavanje prirodne katastrofe, zatim e, popravke i tako dalje. U Francuskoj e, se, su se nedavno koristile za šumske požare, za gašenje požara. E, budući da imaju mogućnost doći u područja u koja čovjek ne može doći bez bespilotnih letjelica. E, mislim da moramo biti svjesni njihovog potencijala. 2012. godine je komisija osnovala upravljačku skupinu i e, od tada je počela raditi na ovoj problematici. Već u ranoj fazi države članice i komisija prepoznale veliki potencijal ovoga tržišta i smatram da je to nešto što treba sagledati na svjetskoj razini. Danas smo već spomenuli e, novu komisiju, odnosno starog povjerenika, gospodina Kalasa, ali e, dakle u svakom slučaju novi sastav komisije prepoznao potrebu da se, da se nešto učini u ovom području. E, dakle, neke države članice predvode u ovom području. SAD ima veliko e, tržište, Japan, Izrael, Australija i tako dalje. Dakle, postoji e, dosta snažna međunarodna dimenzija i suradnje već vrlo kvalitetna, no e, kasnije ću se vratiti na to. Dakle, postavlja se pitanje kako se postaviti prema bespilotnim letjelicama. Ako ih podijelimo na tri skupine, Dakle, imamo kao prvo velike bespilotne letjelice e, koje bi se mogle obuhvatiti e, dakle već postojećim e, propisima o zrakoplovstvu. Zatim imamo i male, male, vrlo male letjelice. Dakle, ono što se svakako treba izbjeći jeste da se djeca igraju takvim, takvim letjelicama prema tome dakle već e, dakle policija i ostale službe se mogu mogu dakle mogu postupati u takvim e, situacijama dakle ono što nas najviše zanima je su bespilotne letjelice srednje veličine Gotovo sve države članice imaju neke aktivnosti u tom području, bilo da je riječ o proizvodnji ili o e, samom, o samim operativnim aktivnostima. E, dakle, postoje pravila ICAO prema kojima e, mora postati dozvola za e, takve operacije. Možete vidjeti što, su što smo poduzeli u Ujedinjenoj kraljevini, a isto tako možete vidjeti i kakva je situacija u drugim državama članicama, posebno za male zrakoplove daljinsko upravljanje. E sada ću se samo kratko osvrnuti na e, dokument komisije. Dakle, svi se slažemo, kao što je komisija istaknula, da trebamo e, vidjeti što je sa e, dozvolama za sigurnost, zatim trebamo vidjeti kako možemo kontrolirati i vršiti nadzor nad sigurnošću od uporabe bespilotnih letjelica. Isto tako moramo vidjeti kakva je pravna odgovornost E, dakle, imamo čitav niz pitanja, međutim, ono što je najvažnije jest da ne kompliciramo dodatno stvari, budući da su da neke, neke stvari su već riješene. Dakle, ono što, što sam ja odlučila činiti je, jest vidjeti što se, koji je sljedeći korak, dakle, umjesto e, da mi se, da primam pojedine proizvođače. Ja sam prije nekoliko mjeseci okupila sve glavne aktere, dakle Agenciju za sigurnost, zatim zajedničko tijelo za propise, to je međunarodno tijelo, zatim e, Cesar tim, e, Britansku agenciju za civilno zrakoplovstvo, e, Nizozemsko ministarstvo za promet, Eurocontrol, E, velike proizvođače kao što su e, Airbus, Rolls-Royce, ASD e koje dakle obuhvaća sve proizvođače, a isto tako i sindikat pilota i isto tako European Air Sports. Dakle, htjela sam obuhvatiti sve aktere. Osim e, kvalitetne e, rasprave sa svima, a bila je prisutna i komisija, mi smo otišli e, u Washington, u posjet Washingtonu, zajedno s delegacijom. Imali smo sreće jer smo se mogli sastati sa FAA-om, sa nekima iz sa nekim zastupnicima iz Senata i oni su nekako imali sličan pristup, smatrali su da bi trebalo ići korak po korak, a naš je stav bilo da treba ići slučaj po slučaj, međutim ništa nije isključeno. Ono što je prepoznato na obje strane jest da e, treba analizirati interoperabilnost, e, dakle treba vidjeti gdje se u svijetu proizvode takve letilice a isto tako ćemo da kako i uvoziti robu iz drugih dijelova svijeta, prema tome treba osigurati da, da to može proći glatko. Imali smo isto tako izvrstan sastanak u Rigi. Komisija je iznijela načela deklaracije iz Rige i e, pravila koja će trebati zadovoljiti. Mislim da e, ste o tome dobili detaljnije informacije. Kao što sam rekla, Ovdje je ključno spomenuti, naravno mogli bismo sada govoriti i o detaljima, no bit će mi zanimljivo čuti što će reći izvjestitelji u sjeni. Dakle, kao izvjestiteljica smatram da je bitno da e, dakle imamo Jarus e, kao međunarodno tijelo koje donosi propise, mislim da to treba zadržati e, Dakle, ne mislim da treba samo ići na to da se nađe rješenje za Europsku uniju. Ono što mi radimo i na čemu radimo u Europskoj uniji treba se uklopiti u naše međunarodne aktivnosti e, u koje su uključeni svi države članice Evropska unija. E, Biće mi drago pročitati e, izvješće gornjeg doma Britanskog parlamenta koje je vrlo zanimljivo, dakle i to može biti zanimljivo onima koji žele dobiti podrobnije informacije, neovisno o deklaraciji iz Rige. Dakle, gospodine predsjedavajući, mislim da e, ja bih e, voljela usvojiti izvješće na vlastitu inicijativu uz potporu e, sviju kolega, da pošaljemo snažnu političku poruku i kažemo da smo spremni za promjene u zrakoplovstvu i da se nadamo da ćemo svi imati e, koristi i države članice da će imati koristi od našeg rada. Hvala lijepa, vrlo ću rado čuti komentare izvjestitelja u sjeni. Hvala, gospodine Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih prije svega htio zahvaliti izvjestiteljici. Mislim da joj treba priznati da je predložila jednu, jednu zapravo filozofiju za bespilotne letjelice. Ja se u potpunosti slažem, tim, slažem s tim. Dakle, imamo globalni pristup i jasna pravila za industriju i operatere. Mislim da su ovdje bitne dvije političke smjernice. Što veća sloboda za stručnu javnost i što veća zaštita za građane. Mislim da kada je riječ o bespilotnim letjelicama, bilo da je riječ o malim letjelicama kojima Europa predvodi ili o velikim u kojima kasnimo u vojnom sektoru, ali to možemo kompenzirati u civilnom sektoru. Dakle, mi u Europi imamo već oko 2500 operatera bespilotnih letjelica, 300 u Njemačkoj, 1500 e, u Francuskoj i tako dalje. Drago mi je da sve institucije Europske unije žele da se brzo postigne napredak eh, kod rada na ovoj temi. Osnovni cilj je integracija civilnih bespilotnih letjelica u eh, zrakoplovni prostor. Dakle, kao prvo, bitna su jasna pravila letenja, tehnologija koja će omogućiti odgovarajuću razinu sigurnosti Izvjestiteljica je istaknula važnost suradnje sa Jarusom. Ja podržavam takav pristup. Mi želimo da naši proizvođači i operateri imaju mogućnost da osvoje tržišne udjele u svijetu. Prema tome, međunarodna suradnja je neophodna i e, u tome Evropska unija treba djelovati na taj način. Mislim da trebamo iskoristiti činjenicu da neke države članice imaju propise u ovom području i trebamo imati europski okvir koji ćemo braniti na svjetskoj razini. Mislim da je uvijek bolje da imamo jasan dogovor, to je uvijek bolje za Europu. Što se tiče ovoga parlamenta, EPP smatra da trebamo imati jasne prijedloge u sljedećim pitanjima. Dakle, pravila letenja za male i srednje bespilotne letjelice, mjere sigurnosti, uvjeti za zakonodavca i za sigurnost za naše sugrađane. Želim na kraju spomenuti da, je, da se pred nama otvaraju zanimljivi izazovi. Ovo je tema u, kojima, u kojoj smo predvodnici, imamo malo obveza i ograničenja i možemo potpuno slobodno definirati svoju viziju. Mislim da je to izvrsna prilika koja se nudi Europi i da je trebamo iskoristiti. Hvala. Hvala. Hvala eh, gospodin Zemke. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio zahvaliti izvjestiteljici i također želim naglasiti eh, kada pogledamo nacrt teksta gospođe Foster da vidimo čitav niz prijedloga na kojima je komisija radila u proteklih nekoliko godina. Ona s pravom ističe da u ovom sektoru e, civilnih e, zrakoplova na daljinsko upravljanje postoji veliki potencijal za Europsku uniju. Možemo čak reći da je to u tehnološkom smislu tehnologije jedan od sektora u kojima Europa ima priliku postati e, svjetskim igračem. Da kako treba vidjeti na što se treba usmjeriti. Mislim da je jedno od najvažnijih pitanja sigurnost. I moramo biti sigurni da poštujemo prava naših građana na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Što se tiče mog kluba zastupnika, socijalista i demokrata, mi smatramo da ako riječ o nekakvim okvirnim propisima, da bi to trebalo definirati na razini Europske unije. To je jedina mogućnost da se spriječi narušavanje tržišnog natjecanja i da se smanje razlike koje postoje u zakonodavnim sustavima država članica. Neću duljiti o ovome, ali Ujedinjena kraljevina, Francuska i sve ostale države članice imaju različito zakonodavstvo. Dakle, svaka zemlja ima svoje propise. Prema tome ne treba nam pristup, jedinstveni pristup, no mislim, mislim da nam treba jedinstveni pristup budući da trebamo imati takav zajednički pristup, posebno kada, eh, dakle posebno u odnosu na ostatak svijeta. Želim spomenuti tri pitanja. Kao prvo što se tiče razvoja ovog sektora, mislim da bi to trebalo zapravo da bi trebalo osigurati sredstva iz Europske unije, bilo da je riječ o programu Obzor 2020. ili Kozme. Smatram da trebamo iskoristiti ova financijska sredstva s obzirom na potencijal koji osigurava ovaj sektor. Zatim pitanje, e, dakle ako pogledamo mišljenje komisije, Jarus je izvrstan forum za razmjenu informacija i stavova, no mi smatramo da bi još važniju ulogu trebala imati Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo ili pak Europska agencija za zrakoplovstvo. I tu se postavlja jedno vrlo važno pitanje. Moramo znati koji će biti krajnji rezultat našeg rada, hoće li to biti uredba, direktiva ili samo preporuka. Mislim da bi bilo dobro znati od samoga početka što možemo očekivati i e, kakav je potencijalni e, učinak našeg e, rada. Hvala. Hvala lijepa. I ja također želim zahvaliti gospođe Foster na ovom radnom dokumentu. Mislim da je to dobra polazišna točka. Sektor bespilotnih letjelica je važan gospodarski sektor budući da promiče inovacije i zapošljavanje. E, ja se također zalažem za nova pravila, međutim e, ta nova pravila ne bi smjela negativno utjecati na e, radna mjesta. Usklađivanje propisa također može sputati industriju s obzirom na postojeće razlike među državama članicama. Zato moramo imati jasnu situaciju. Pravila Europske unije moraju odoljeti budućim izazovima moramo se pobrinuti da Europa bude konkurentna u svijetu. Komer, e, dakle, upotreba bespilotnih letilica u komercijalne svrhe mora uzeti u obzir i neke ostale aspekte, ne samo gospodarski rast i zapošljavanje, moramo otići korak dalje. Mogao bih e, vam sada pojasniti jedno pitanje koje mi se čini ključnim. E, postupak certifikacije bespilotnih letjelica, pravni aspekti i europsko priznavanje osposobljavanja pilota bespilotnih osposobljavanje dakle, za upravljanje bespilotnim letjelicama. Zatim tu je pitanje pravnih sredstava. Operateri bespilotnih letjelica su odgovorni e, i moraju imati odgovornost za uporabu bespilotnih letjelica. Prema tome mi moramo biti u stanju u svakom trenutku doći do operatera letjelice. Isto tako, osim operatera, bitno je znati i za vlasnike. Oni koji koriste bespilotne letjelice u komercijalne svrhe moraju imati poseban identifikacijski broj. Moramo imati jasna pravila koja se provode za osiguranje da bismo imali sigurnost. Naravno, tu je i kazneno-pravna odgovornost. Ako dođe do toga da treba dosuditi naknadu štete u slučaju nesreće i tu situacija mora biti jasna da dakle, kako šteta isplaćena pojedincu u slučaju nesreće e, koja utječe na ljude. Zatim tu je EASE e, koja može certificirati drone teže od 500 kg. Mislim da bismo morali imati drugačiji sustav za certifikaciju. Mislim da bi se sve trebalo temeljiti na analizi rizika. Što se tiče priznanja osposobljavanja za e, bespilotne letjelice. Mislim da je to nešto što smo do sada zanemarivali. E, bitno je da ne postoje različiti zahtjevi u državama članicama, jer to bi mogla biti prepreka jedinstvenom tržištu. Trebaju nam europski standardi e, kako bismo imali mogućnost obuke na europskoj razini Mislim da bi to također olakšalo daljnji razvoj ovoj profesiji. Zatim e, postavlja se pitanje zaštite privatnosti. Nema sumnje da ćemo se trebati pozabaviti tim pitanjem e, kada budemo govorili o tehnologiji za bespilotne letjelice. Želim zahvaliti još jedan pit gospođe Foster na radnom dokumentu i uvjeren sam da ćemo imati zanimljivu raspravu kako bismo mogli uspostaviti novo tržište za besplatne letjelice. Hvala se da mene Krömen. Minula on Hvala vam. Moram vam predstaviti isprike naše zestiljice u Sjeni, Katarine Konečne. Ja sam joj rekla da ću vam pročitati njeno pismo. Htjela bih zahvaliti izvjestitelju Jacqueline Foster na njenom radu. Vrlo mi je drago što ćemo se baviti ovom temom, jer kao što je Sin Pala rekao, ako postoji dobro vrijeme da to učinimo, onda je to sada. Ako to sada ne napravimo, onda bismo mogli biti suočeni sa velikim problemima ili čak strategijama u budućnosti. U potpunosti se slažem da su nam potrebni novi standardi kako bi regulirali e, civilne operacije pomoću ovakvih e, letjelica. To treba uključivati pitanje sigurnosti, e, zaštite privatnosti, zaštite podataka, odgovornosti. Što se tiče podataka, mislim da trebamo vidjeti gdje su takve letjelice dozvoljene, a gdje bi one trebale biti zabranjene. Posebice bi mi bilo drago kada bi se ovakve e, letjelice onemogućile u njihovom letanju blizu nuklearnih elektrana, zračnih luka i drugih strateških objekata. Kada se radi o sigurnosti, ja sam u potpunosti protiv vojne upotrebe drona postoje mnoge, mnogi dobri način kako možemo koristiti zrakoplovne sustave na daljinsko upravljanje na korist sviju, ali to ne bi trebalo biti korišteno za vojne napade na daleke udaljenosti. Ne mogu to dovoljno naglasiti, ali korištenje dronova protiv civilnog društva je neprihvatljivo. Veselim se daljnoj raspravi o ovoj temi u budućnosti. Hvala vam još jednom, ispričavam se što neću moći biti prisutna i svima želim ugodan ostatak tjedna. Srdačni pozdravi Katarina. Hvala lijepa. Riječ ima sada Dološ Krelec. Thank I will continue in creation. Uh, ja također zahvaljujem gospođi Foster na ovom inicijalnom dokumentu i pogotovo što je za izradu tog dokumenta konzultirala jedan veliki broj e, stakeholdera koji je involviran u samu proceduru i proizvodnje, ali i izrade, izrade znači, akata regulative koja je u području znači, ovih besplatnih e, letjelica daljinski upravljanje. E, htio bih naglasiti e, četiri točke koje mi se čine kao, važne naglasiti kao doprinos ovom, ovom izvještaju. E, prva je da definitivno RPS, dakle daljinski upravljane besplatne letjelice moraju postati dio avijacije Europske unije. Na globalnoj razini vidimo da određeni broj zemalja već koristi, koristi te letilice u, i u poslovne svrhe, znači ne, zanemarit ćemo trenutačno vojne, znači govorimo o civilnoj avijaciji. E, ono što bih htio istaknuti je da e, definitivno moramo obratiti pažnju na e, problem privatnosti i zaštite osnovnih podataka građana Europske unije, ali na način e, da se taj problem riješi tako da ne predstavlja prepreku korištenju tih besplatnih letjelica. E, korištenje RPS-a je e, velika prilika za stvaranje novih radnih mjesta u EU, rješavanja nezaposlenosti, pogotovo jer se radi o inovativnim tehnologijama mladih, visoko ljudi. E, može se reći da gotovo 80% komponenti za te letjelice mogu proizvoditi mala i srednja poduzeća, i ono što bi osnovno osobno htio vidjeti je da su to zapravo ono što se zovu zeleni poslovi. Jer donose znači, nekakve nove usluge, odnosno e, e, koriste, koriste e, priliku znači, koja se zapravo pruža da korištenjem novih inovativnih tehnologija zapravo smanjujemo ugljični otisak koje naše društvo trenutno ima. Htio bih naglasiti da je zapravo važno tu i obrazovanje osoba koje trebaju upravljati tim letolicama gdje e, po e, izvješću e, trenutačno postoji, ja mislim, samo jedan ili dva takva centra u EU za obrazovanje, dakle to treba definitivno proširiti na veći broj članica EU, ali isto tako da se i u osnovnim sektorima otvaraju, otvaraju mogućnosti za radna mjesta, kao što je na primjer osiguranje, ali i niz drugih uslužnih, uslužnih servisa znači, koje stoje na raspolaganju. Ono što sam ja zamijetio u, u e, komunikaciji od komisije, znači jedna malo rečenica koja me malo onako iznadila je da, se mogu, da mogu postati i mikrodronovi koji bi mogli zamijeniti pčele. Dakle, to je nešto što <laughs> bi ja ipak ovoga promatrao kao jednu daleku budućnost i ne vjerujem baš da smo u stanju proizvesti tako male koji bi mogli i raspoznavati cvjetove da bi mogli oplođivati naše ne znam, e, rajčice ili vočke. E, naravno, e, moramo uzeti u obzir odmah na početku nešto što e, ne bi smjeli zanemariti, to je zapravo kakav utjecaj te letjelice imaju na okoliš. Dakle, materijali koji se koriste, koji bi se koristili u proizvodnji tih letjelica moraju biti restabilni. Dakle, idemo promatrati da preduhitrimo probleme koje imamo sada sa industrijom, da to promatramo kroz cirkularnu ekonomiju koju koju zagovaramo. E, tako da e, te islužene, znači stare letilice ne postanu nama opterećenje što se tiče elektroničkog ili nekog drugog otpada. Ali također moramo i obratiti pažnju na pogonsko gorivo koje te letilice koriste, da ono bude tako da nema negativne utjecaje na kvalitetu zraka, da, ne, da e, smanjuje emisije CO2, ne da ih povećava, pa čak i ako se koristi električna energija za pogon takvih letjelica da ona dolazi iz obnovljivih izvora energije. I kao četvrta točka e, bi naglasio da e, znači radi se o inovativnim tehnologijama, znači ne samo u sektoru e, materijala od kojih se to treba izrađivati, nego i elektroničkog dijela upravljanja komunikacije i da tu svakako treba dati težište na e, Horizon 2020, 2020 kao jedan od nositelja za prorazvoja u idućem periodu za za uspostavljanje znači, e, velike prilike znači, za krivanje novih poslova, visokotehnoloških poslova. Hvala. Danke sehr. Hvala lijepa. Ovo su bili govornici u imena izvjestitelja. Sada imamo još Mala Ertuga i još jednu kolege na po dvije minute. Prvi govornik dakle, George Bach. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih s moje strane također htio zahvaliti izvjestiteljici Jacqueline Foster kao prvo na njenom radu na pripremi ovog e, prvotnog dokumenta, ali isto tako i na njenom cijelom pristupu. Mislim da je njen sveukupni pristup vrlo pozitivan, a to nam je potrebno zato što je javna prihvatljivost za ove letjelice trenutno dosta slaba. E, osobe su izrazile određene strahove, to su već kolege spomenuli vezno zaštitu podataka i zaštitu privatnosti, a ja mislim da Ipak imamo tu jedan pozitivan pristup kako od strane izvjestiteljice, tako i od strane Europske komisije, a kao što sam rekao to je važno za to kako bismo mogli iskoristiti potencijal za stvaranje radnih mjesta i za poticanje gospodarstva. Postoje još dvije točke koje mi se čine važnima, kao prvo to pitanje sigurnosti. Sigurnost se odnosi na mnoga područja pa čak i na neke segmente ovog područja, ali čini mi se da nam je potreban jedan prvotni preduvjet vezan uz samoupravljanje tih letjelica. To bi trebalo biti isto tema o kojoj bismo raspravili. Nedavno je bila e, ovdje jedna konferencija u Briselu, jedan stručnjak za sigurnost rekao da je toliko lako upravljati tim letjelicama da je samo to već opasno. I mislim da bismo se s time isto tako trebali pozabaviti. Pa i što se tiče e, dodjeli frekvencija, i svih tih sličnih tema, mislim da bismo to trebali imati na umu. Naravno, Eurocontrol i EASA tu imaju veliku ulogu koju moraju odigrati. Jedna posljedna točka bi možda bila vezana uz eh, zastupanje općenitih interesa. Dakle, ne bismo se trebali ograničiti samo na civilno zakoplovstvo, trebali bismo tu uključiti i druge eh, dionike. Mislim da bi to moglo obogatiti taj dokument, dakle i nekomercionalni dionici i njih zanima zračni prostor i njih zanimaju ovi propusti i stoga moramo pripaziti da ne e, izbacimo i njihove interese. Hvala sad Ismail Ertug. Hvala, vrlo kratko. Mnogo toga je već rečeno, što je važno i što moramo još i pojasniti ali kada se radi o jednoj točci, tu sam sa sobom još nisam baš uh, suglasio, to je zapravo mislim da nisam dobro shvatio. Ako dopustimo ovakvu inovaciju u Europi, ako to želimo, ako je na posljedku i točno da se tu krije veliki potencijal kada se radi o radnim mjestima i tako dalje, onda mislim da prije nego što krenemo na razrešenje svih ovih detaljnih pitanja se prvo moramo usuglasiti u kojem okviru to zapravo želimo uopće dozvoliti. Dakle, želimo da to biti regulacija koja će se ticati cijele Europske unije ili to želimo prepustiti svakoj državi članici. Danas e, smo se već osvrnuli na to da države članice imaju za ovo područje drugačija pravila, drugačije regulative, a ja smatram da je doista neprimjereno to ostaviti u rukama država članica, jer je jasno da se ti e, dronovi mogu koristiti prekogranično i stoga bismo to trebali tako organizirati. I ja se ne slažem s time da će harmonizacija tog tržišta prepriječiti nije razvoj tih tehnologija. Baš nasuprot, ja mislim da bi to trebao biti sam temelj, oko toga se trebamo složiti i zatim se možemo pozabaviti i detaljnim pitanjima na razini Europske unije. To bi bilo moje pitanje, to je moj prijedlog da dakle to reguliramo na zajednički način za cijelu Europsku uniju, a ne da to prepustimo državama članicama, ćemo na posljedku u tom slučaju dobiti 28 različitih rješenja. Hvala. Sada gospodin Onidi iz komisije dobiva riječ. Vrlo nas zanima što ćete reći o mikrodronima koji mogu zamijeniti pčele. Pa, ako želimo zamijeniti pčele, onda nam je potrebno za to i alternativno gorivo kako bi to moglo biti kompatibilno sa potrebama okoliša. Ali kao prvo ispričavam se što Margus više nije ovdje, on će možda doći. Mm, imali smo vrlo konsenzualnu raspravu i bilo bi mi drago da to imamo isto i o paketu željeznicima ili o paketu lukama. Ne, evo, ozbiljno sada. E, Jacqueline Foster je napravila izvrsno izvješće, vrlo snažno, koje se temelji na širokoj konsultaciji svih dionika. Mislim da to dosta dodaje e, dakle ova današnja rasprava o onom priopćenju Europske komisije gdje se govorilo o tome da smo htjeli popisati o kojim temama želimo raspraviti. U nacrtu izveća gospođe Foster već vidimo snažnu orientaciju o tome što trebamo napraviti. Vidimo te sljedeće korake i samo imam tri točke. Kao prvo, hitnost. Možda smo već zakasnili. Radi se o e, fenomenalnom razvoju. Gospođa Foster je to vrlo dobro sažala. Imamo ekonomski e, racionaliza toga i socijalne promjene. Govorili smo o tome da je to disruptivna tehnologija za društvo kao takvo, ali isto da je to i tehnologija s koje možemo mnogo naučiti kada se radi o budućnosti civilnog zrakoplovstva. Zbog toga to moramo vrlo, vrlo brzo riješiti. Jedan drugi važni aspekt u njenom izvješću je apel da imamo razmjerni pristup i tu se s time u velikoj mjeri slažemo doista kada se radi o izdavanju certifikata, o pravilima upravljanja letjelicama, ali cijeli dakle, taj okvir za izdavanje dozvola treba biti takav da se temelji na procjeni rizika i da se temelji na kriterijima koje još uvijek trebamo definirati. Mislim da je ovaj kriterij vezan uz težinu jedan od mogućih kriterija, ali možda će biti i drugih. I tu jako ovisimo o raspravama koji se odvijaju e, trenutno i kojima predvodi EASA i vrlo smo ponosni što EASA e, ima vodeću ulogu u Jarusu. To je način na koji možemo vidjeti koje nam pravila trebaju za dronove kako bismo potaknuli njihovo korištenje, ali kako bi naravno e, povećali sigurnost i prihvaćenost javnosti. Što se tiče ovog zadnjeg, dakle prihvaćenost javnosti, tu izvješće gospođe Foster dobro naglašava da postoje mnogi aspekti zaštita podataka, odgovornost i drugo. No za većinu toga nam nisu potrebna nova pravila. Ako dobro primijenimo postojeća pravila, možda sa nekom vrstom smjernica, možemo pokriti posebne potrebe koji su dio ovog novog razvoja, novog fenomena razvoja dronova i sigurno ne bismo trebali koristiti te aspekte kako bismo um, izgradili dodatne prepreke istraživanju. Hvala. Gizer i zatim još jednom Jacqueline Foster. Hvala, hvala komisiji na vrlo pozitivnim komentarima. To je veliki izazov kada se bavimo s nečim još čime se nikad prije nismo bavili. Želim zahvaliti predstavnicima komisije jer želimo usko surađivati. Tu se radi o interesima koji se tiču cijele Europske unije pa i područja izvan Europske unije. Samo nekoliko točaka e, na koje ću se osvrnuti koje su kolege spomenuti. Neću ulaziti previše u detalje, ali naš izvjestitelj u sjeni gospodin Muzalej, hvala vam na vašim komentarima. Naravno imate jednu vodeću kompaniju na tom području, Eh, Air France, ali to nije jedina, postoje mnoga mala i srednja poduzeća. Mi smo, kao što sam eh, rekla, svjetski eh, vođe kada se radi o razvoju. Mi se bavimo time mnogo godina, mi dalje izgrađujemo te kontakte i to je bio jedan od razloga zbog kojih sam htjela usko surađivati sa privredom. I to već napred, jer tako možemo vidjeti koje su to izazovi i koji je najbolji, najbolji put Spomenuli ste i pitanje međunarodne suradnje. Mislim da je komisija to i podržala zato što je JARUS međunarodna organizacija. EASA je tu vodeća budući da je predsjednik Jarusa iz EASA, on je bio prisutan na mojim sastancima. E, dakle, još jednom nadajmo se da svi vučemo u istom smjeru. Jedan od glavnih e, tema je sigurnost, to su spomenuli mnogi kolege, to je naravno iznimno važno. Ne želimo ništa sankcionirati, ne želimo usaditi e, napredak ako ne uzmemo u obzir kao prioritet sigurnost. Jedan će neće biti uopće e, poslovne djelatnosti. Sigurno zrakoplovstvo je vrlo sigurna grana djelatnosti, imaju dobru povijest, E, dobro usuđuju kada nešto ne funkcionira i to sve treba uzeti u obzir. Gospodin Zamka je govorio o globalnim dionicama, osvrnuo se na nove propise, na e, to da treba pružiti podršku zakladima. Da, mi smo tu naglasili obzir 2020. i Cezar, ne želim ući previše u detalje oko toga kako se financiraju ta tijela. Tu se najčešće radi o samom doprinosu privrede. Postoji i neka financijska sredstva Europske unije koji su namijenjeni istraživanju, ali više manje su to privata poduzeća koja stavljaju i ulažu novac tamo gdje je to potrebno i vrlo je bitno da radimo ruku pod ruku. Mark, moj kolega, je iznio jednu vrlo dobru primjedbu. Tu se radi o pristupu temeljenom na procjeni rizika. To je način za ići napred i tu ja mislim da se pomalo razilažimo, razilažimo sa pristupom Amerikanaca koji idu korak po korak. Ako imamo pristup temeljen na procjeni rizika, onda nam privreda mora reći da im je potrebna regulativa oko koje će zatim oni izgraditi još dodatne elemente, no budući da imamo toliko raznoliku situaciju, moramo isto tako usvrditi što već postoji i zatim E, nadograditi na to. To je dakle jedan argument za to da idemo pomoću tih pristupa e, slučaj po slučaj. I Mark imaš pravo, ne želimo imati popise koji će ugušiti taj sustav, harmonizacija može biti dobra stvar, ali moramo biti oprezni kako se to koristi. Što se tiče drugih pitanja, izdavanje dozvola, homologacija i tako dalje. Drago mi je što smo već sada dosta, na dosta dobrom položaju, barem kad se radi o tijelima koji se njima bave, o našim dionicama. Kolega iz kluba zastupnika Zelenih. A, e, neko je spomenuo vojn, vojno zakoplovstvo. E, mislim, drago mi je što nam je kolegica uputila to pismo, ali tu se radi samo o civilnom aspektu. Nadam se da će to e, pojasniti još stvari. Što se tiče pitanja privatnosti, prošli tjedan je održan jedan sastanak. Ja sam se sastala tamo sa izvjestiteljima i koji se bave tim pitanjem i to je važna tema, ali komisija ima pravo. Imamo već zakonodavstvo vezano uz zaštitu podataka i zaštitu privatnosti, ne samo na razini Europske već i na razini državama članica i to moramo primjenjivati, jer je važno da nemamo tu ideju da moramo nešto novo izmisliti kada se o tome radi. To je bila dobra točka koju smo čuli od komisije. Da zaključim. Kada se radi o okolišu, kada imamo određenu opremu i kada vidimo kako se tu radi o visoko kvalitetnoj izradi materijala, o znanstvenicima koji na tome radi, sve je, sve to nešto što se tiče vrlo visokih postignuća vrsta uređaja bi do sada inače bila zastarjela kada to ne bismo imali i mislim da je to stoga dobro. Ismailu i Žoržu zahvaljujem također. E, kao, dakle, kao što sam rekla, uzet ćemo te primjedbe u obzir. Želim zahvaliti komisiji. Sada ću krenuti sa izradom krajnjeg, na, krajnjeg izvješća. Uzet ću u obzir komentare koje ste mi uputili. Radi se tu o, općenito o povjerenju. Hvala vam na vašim komentarima danas. Mislim da se o tome radi u našem odboru. E, mi gledamo u budućnost i mislim da možemo naći rješenje koje će ići u korist kako Europskoj uniji, tako i državama članicama i zahvaljujem još jednoj komisiji na njihovom radu. Hvala lijepa. Onda sada prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Radi se o smanjenju e, štetnih emisija iz cestovnog, pro, iz cestovnog prometa. Izvestiteljica je gospođa Luka Cijevska koja će nam predstaviti nacrt mišljenja. Pričekat ćemo koji trenutak. Da. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zmniejszenie Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Kada se radi o smanjenju emisije onečišćujućih tvari iz motornih vozila, onda znamo naravno da se tu radi o vrlo tehničkom komadu zakonodavstva, vrlo tehničkoj uredbi. Održali smo mnogo sa sastanaka sa predstavnicima komisije i stručnjacima i želim ovom prilikom svima zahvaliti na sastancima koji sam dopustila da razjasnimo određena pitanja, a želim zahvaliti i našem vlastitom osoblju u parlamentu na njihovom radu. Glavni cilj ove uredbe je taj da se e, da kako smanji emisije onečišćujućih tvari iz motornih vozila već postoji određeno zakonodavstvo Europske unije, a isto tako se želimo pozbaviti i sa smanjivanjem tereta na e, proizvođače. Radi se o tome da je komisija predložila da se zapravo izmijeni postojeće zakonodavstvo Europske unije. Komisija predlaže nekoliko vrlo važnih točaka. Kao prvo, mogućnost da se vozila teške kategorije registriraju zajedno sa putničkim vozilima i komercijalnim vozilima, da se granična za amonijak promijeni za vozila e, koje su teška komercijalna vozila koja voze na prirodni plin i na naftu, na benzin. Naravno sve sa ciljem da se potakne korištenje što više vozila na prirodni plin. Zatim isto tako želi se promijeniti i granična za emisiju ukupnih ugljikovodika za vozila i želi se gledati e, ukupni ugljikovodici u njihovom odnosu na emisije ugljičnog dioksida. To je zapravo ono što čini e, ključni dio prijedloga Europske komisije također žele za određene ugljikovodike povisiti granične vrijednosti i pogledati isto tako i e, emisije koje nastaju pri niskoj temperaturi za putnička vozila. Znamo dakako da je odbor za okoliš vodeći odbor, tamo se izrađuje glavno izvješće, no unatoč tome u mom nacrtu mišljenja ja sam se u velikoj mjeri usredotočila i na aspekte vezane uz okoliš, jer je naravno glavni izvjestitelj i vodeći odbor upravo zadužen za pitanje okoliša. Pokušala sam se usredotočiti na to da se poveća i e, limit za masu vozila, prije svega kada se radi o nekim kategorijama lakih vozila, Dakle, htjela sam povisiti e, tu, tu granicu za masu na 7,5 tona. Znamo da i neki drugi odbori izlažu, e, izrađuju mišljenja i svi se slažu s ovim pristupom. Ono što ja također predlažem, a to je nešto što mi se čelo da nedostaje iz prijedloga Europske komisije, je obaveza za uvođenje indikatora stupnja prijenosa u busevima. To bi bilo obavezno i čini mi se da se ta obaveza već primjenjuje na neke druge sektore, a nas zanima kako se to može primjenjivati i na vozila. Isto tako predlažemo da se uvedu mjerači potrošnje goriva koje dopuštaju vozačima da učinkovitije koriste svoja vozila i da smanje emisije. Moj je dojam da bi korištenje mjerača za potrošnju goriva moglo biti korisno i ako se to uvede primjerice u osobna vozila, onda to vozačima daje mnogo informacija o potrošnji goriva, o tome koliko se goriva e, troši u jednom mjesecu ili u okviru nekih duljih rokova. To je bi dakle bilo moje kratko izlaganje. Veselim se komentarima mojih kolega i svakako sve sugestije su dobrodošle. Hvala lijepa. Kristine Vodalon. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući uredba vezana uz e, emisije onečišćujućih tvari iz e, lakih i teških vozila predstavlja vrlo važnu os europske strategije za borbu protiv e, klimatskih promjena i zagađenja zraka koji svaki dan u Europi dovodi do teških zdravstvenih problema. Stoga je ovo pitanje vrlo važno. Kao prvo, žalim što odbor za promet nije više uključen u taj zakonodavni postupak, što nema jednak status po tom pitanju kao i odbor za okoliš. Uzevši u obzir koliko su važna pitanja prometa za pitanje okoliša i zdravstva, bilo bi dobro da su ova dva odbora, TRAN i ENVI, e, vodeći odbori za ovo pitanje. Kao prvo žalo mi je što nismo imali kolegijalni rad vezan uz prijedlog komisije. Unutar naše odbore TRAN e, nismo, nažalost, imali dakle, zajedničke sastanke. To mi je žao, ali ja sam još uvijek na raspolaganju ako će biti takvi sastanka u budućnosti. Općenito je rečeno, prijedlog komisije ide u dobrom smjeru. Kao prvo, e, tu se predlaže da se uvezu granične vrijednosti za emisije e, amonijoka koji su e, i dušikovih oksida koji su vrlo važan aspekt e, i narušavaju zdravstveno stanje građana u gradovima. Zatim isto tako što se tiče vozila na zemlji plin, e, to se također pokušava potaknuti naravno uz određene sigurnosne propise, na primjer uključivanje metana u izračun u izračun CO2. Isto tako, Mislim da možemo ići još i dalje kako bismo poboljšali tekst Europske komisije, prije svega kako bismo uveli propise vezano uz smanjenje administrativnog tereta, ne samo za vozila lake kategorije, nego i za vozila teške kategorije koji voze na prirodni plin, poput buseva primjerice, već isto kako bismo promicali e, testove za konformnost u realnim uvjetima. Proizvođači bi trebali provoditi takve testove koji bi trebali održavati pravo, prave situacije, stvarne situacije korištenja kako bi se doista moglo poštovati europske norme što danas nije uvijek slučaj. Hvala. Hvala lijepa. Sada Gizina majster. Hvala lijepa. Hvala lijepa i izvjestiteljici. Točno je, nismo se još e, našli, ali možda to možemo sada napraviti u danjem nastavku postupka. Istina je da je to dosta tehničko pitanje i da je odbor Envi za to zadužen, ali evo sada svojoj kolegici iz socijaldemokrata želim reći da je zapravo to uvijek tako kada se radi o ovakvim pitanjima, da smo obično, dakle, mi oni koji izrađujemo nacrt mišljenja, Eh, iz našeg eh, gledišta politička koja se bave prometom, a da je odbor Envi tu nadržan za emisije. Nažalost, to nećemo moći promijeniti, iako znamo da velika eh, količina emisija proizlazi iz prometa. Naravno, dobro je da sudjelujemo u tom radu, i zapravo slažem se sa izvjestiteljicom. Sami aspekti vezani uz okoliš su i za nas vrlo važni zato što znamo da iz prometa proizlaze mnogo emisija, ali naravno odbor Envi će još detaljnije ući u te okolišne aspekte. Što se tiče uključivanja metana kao ekvivalent za CO2, ja shvaćam da se to predložilo, ali treba napraviti razliku jer metan nije opasan za ljudsko zdravlje. Naravno da sudjeluje u e, klimatskim promjenama i da je važno za naše klimatske politike, ali zato mislim nisam sigurna je li to pravi put da dakle uključimo emisije metana i izračun emisija CO2. Isto tako imamo pitanje vezano uz e, testove za pokretanje motora pri niskoj temperaturi, to bi sada trebalo biti uvedeno. Moje pitanje je upućeno komisiji. Jesu li ti testovi aktualni, odgovaraju li oni našim aktualnim potrebima kada promatramo naše propise. Ono što smatram dobrim je to da se približimo gornjoj granici od 7,5 tona, to su mnogi među nama već rekli, to je nešto što odgovara više praktičnosti, što uključuje zatim i e, veliku količinu komercijalnih vozila. Što se tiče gornjih granica za dušikov oksid, predlažu se uvođenje novih e, graničnih vrijednosti moje pitanje je isto tako ili nam je to potrebno, zato što već imamo granične vrijednosti za NOx. Mislim, ja nisam kemičarka, ja ne znam koliko su to e, ta dva, te dvije skupine povezane. NOx je svakako važna tema, to treba uzeti u obzir, to smo već e, uključili i pri pomorskom prometu i naravno treba ih prilagoditi kada se radi o cestovnom prometu. Dakle, općenito rečeno, mogu reći da komisija ide u pravom smjeru, naravno da je i e, taj koncept ekološki učinkovitog načina vožnje isto e, vrlo dobar, da dakle imamo više i podataka koji su dostupni vozačima kako bi oni znali kako mogu na ekološki najbolji način voziti vozila. Mm, predloženi su određeni delegirani akti koje komisija namjerava poduzeti znamo da delegirani akti znači da mi možemo te odluke popratiti našim komentarima ako to želimo i svakako treba vidjeti na kojim mjestima ćemo biti za delegirani akte, za koje ne i naravno da to onda redi samo za ovaj saziv, dulje. To su stvari koje bih trenutno htjela reći ovome, a možda ću podnijeti još pokoji amandman. Hvala. Hvala, Maja je na redu. Ona je sada prava izvjestiteljica u sjeni i ne mora ništa počitati. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä kertaa ole. Zahvaljujem. Da, ja sam izvjestiteljica u sjeni za ovaj zakonodavni paket. A povratne informacije koje sam do sada dobila pokazuju da postoji posvećenost smanjenju emisija onečišćujućih tvari. Određena briga postoji što se tiče gustog rasporeda za stupanje na snagu zakonodavstva i postavlja se pitanje da li je moguće ovo provesti, da li je realistično usvojiti to u vremenskom okviru koji imamo na raspolaganju. I još nešto je što možemo razmotriti taj model u dva koraka za odobrenje i uzivši u obzir operativne modele koji se razlikuju i znači, što bi zapravo kratko bilo sve od mene. Keith Taylor. Hvala vam. Drago mi što mogu nešto reći o ovom pitanju koje je bila dominantna tema e, za moju djelatnost kao zastupnika za jugoistok Engleske, gdje je zagađenje velik problem. Cestovni transport, svi znamo da je veliki izvor zagađenja koji škodi ljudskom zdravlju i okolišu. Važno je shvatiti da ovdje također govorimo i o emisijama CO2 kao i nečišćivačima zraka poput dušikovog dioksida i drugim krutim česticama, koje zapravo toliku štetu nanose. Svjetska zdravstvena organizacija e, čak je nedavno izdala izvješće koje pokazuje financijski trošak zagađenja zraka u Europi. Preko 1,6 bilijuna dolara, što je prilike desetine BDP-a cijelog kontinenta. Ti troškovi proizlaze od eh, šesto tisuća preuranjenih smrti svake godine i bolesti koje pogađaju stotine tisuća drugih ljudi od nekih iz nekih razloga koji se mogu spriječiti, primjerice partikulata iz dizelskih vozila i dušikovog dioksida zraka koji kod ranjivih ljudi može čak donijeti do eh, respiratornog zastoja. Dakle, smanjenje takvog zagađenja na izvoru mora biti naš prioritet. I izmjena standarda Euro 5, Euro 6 nude nam veliku priliku da upravo to i ostvarimo. Međutim, predlog komisije ne spominje niti jednu jedinu mjeru koja bi doista smanjila same emisije. I to je šokantno čak i šokantnije ako uzmemo obzir pristup komisije električnim vozilima gdje predlažu e, točke za punjenje svakih 150 km diljem Europe. Dakle, to je sastavni dio infrastrukture za alternativna goriva. Pitam se gdje je jednaka razina ambicije i podrške kada dolazimo do tog ključnog koraka E, srezivanja zagađenja iz ispušnih plinova. Umjesto toga zapravo imamo mjere fleksibilnosti za države članice, što samo po sebi nije loše, ali ne doprinosi uopće poboljšanju kvalitete zraka koje dišemo dakle, i smanjenju nepotrebnih bolesti i smrti. Ovaj prijedlog ima toliko male ambicije da, da smo mi predvodeći odbor da bi tran, mogao razmotriti mogućnost odbacivanja predloga. Uz nedostatak ambicije strane komisije pozdravljamo zamisli iz nacrta mišljenja o e osposobljavanju za ekološku vožnju, obveznim provedbama pokazatelja stupnja prijenosa i potrošnje goriva. Svi ti uređaji pomogli bi vozačima da smanje potrošnju goriva. Ako već vozite vozilo, neka to barem bude e, sa, uz što manje zagađenje. Dakle, potrebni su određeni amandmani koji bi mogli uključivati i ambiciozne e, mjere za stvarnu emisiju, a prihvaćeno je da Euro 5, Euro 6 mjere ne postižu zapravo te standarde u stvarnim uvjetima kao što je to slučaj u testnim uvjetima. Nadam se dakle da ćemo moći zajedno osnažiti ovu vrlo lošu ispriku za prijedlog koji nam je zapravo podnijela komisija. Hvala. Jens Nilsen. Hvala vam, bit ću kratak. Slažem se sa Kristin. Mi imamo zajedničku odgovornost, trebali bismo e, podijeliti sa odborom za zaštitu okoliša. A što se tiče mjera o kojima se ovdje govori, granične vrijednosti, to je jedna stvar, no postoji fiskalna politika, dakle kako oporezujemo gorivo, to je također nešto što je važno uzeti u obzir. Nadalje, dao bih jedno upozorenje, inovacija. Znam da trenutno naporno radimo na iznalaženju nekih novih sustava koji će biti učinkoviti, bolji za okoliš, dakle motori i vozila i mnogo se radi na inovacijama. Ne bismo trebali prihvaćati detaljne odredbe koje će ograničavati ovakve nove zamisli. Inovatori smišljavaju nove ideje i nemamo ih u tome sprečavati. Primjerice, u švedskim općinama postoji e, mnogo novih autobusa koji su naručeni i oni koriste biološko goriva ili struju. Mnogi imaju električne motore koji se pune na struju i tada e, lokalno odrađuju svoje ture teoretski zapravo ona vam niti ne treba pokazatelj stupnja prenosa za takva vozila. I zbog čega bi ih, bismo ih onda nametali. Dakle, nemojmo ograničavati inovaciju kroz tako pretjeranu detaljnu regulativu. Jackie Foster, ispričavam se na tome što sam morala na kratko izaći, ali zahvaljujem izvjestitelji samo kratko Dakle, ovdje se radi o delegiranim aktima i mislimo da postoje neki dijelovi koji su u redu, naš uvijek drugi dijelovi izvješća nisu nešto s čime bismo se složili, tako da vjerujemo da bi suodlučivanje bilo najbolji način napretka. Toliko DCR-a, hvala. Hvala, gospodin Kun. Hvala vam. Vrlo sam pažljivo pratio ovu raspravu i samo sam htio uputiti na sljedeće. Kada se radi o plinu, ugljiku, o motorima koji rade sa benzinom, dizelom ili čak sa etanolom, onda se koristi zrak u svrhu izgaranja iz naše atmosfere, a nažalost u tom zraku ima samo 20% kisika koje nam je potrebno za izgaranje, a vrlo velik, e, velika količina dušika. I što se više razvijaju e, motori na izgaranje i e, što se više koriste, bilo da su to motori na benzin, na dizel ili da su to turbine na plin, to će se više u zrak oslobađati dušik i oslobađati i to dušikov dioksid, a to je vrlo otrovan plin. I stoga smatram da je potrebno da si pogledamo uh, uređaje za filtriranje za NOx, da ih posebno e, razvijemo i da možemo zatim na taj način izolirati uh, dušikove okside iz atmosfere jer kada govorimo o tome da možemo buseve opremiti sa zemljim plinom ili sa električnom strujem, a, a da pritom tu struju proizvodimo iz uh, ugljena, onda s time nećemo ništa poboljšati. A imamo i nove motore koji se koriste u novim motornim vozilama i koji upravo i proizvode više dušikovog oksida iako emitiraju manje manje CO2 učinkovitiji su. Mislim, mi imamo granične vrijednosti CO2 po kilometru i svatko može vidjeti koliko nastaje CO2 kada izgara e, motor na benzin. Dakle, moramo se i tehnički s tim pozabaviti. Hvala kolegi inženjeru na toj pouci. Sada svi znamo razliku između dušikovog dioksida i NOx-a i ne obraćamo samo pažnju na CO2. A sada kao govornik gospodin Šimanski iz komisije. Thank you very much, Mr. President. Uh, zahvaljujem. Lijep pozdrav svima. Od strane komisije zahvaljujem se izvjestitelju na vrlo dobrom izvješću po našem mišljenju i zahvaljujemo na svim komentarima kolega tijekom današnjih rasprava. Mislim da u većini slučajeva odbor dijeli brigu komisije da postoje određena područja zakonodavstva kojima bismo se trebali pozabaviti kako bi se smanjilo opterećenje na proizvođače vozila koja bi bila neopravdana, ali isto tako da se pozabavimo onim područjima e, za koje je potrebno e, uzeti u obzir zaštitu okoliša i klime i u postojećem zakonodavstvu time se danas ne bavi dovoljno dobro ili bi se trebalo barem strože baviti time i više biti usredotočen na promjene okoliša i klimi. Komentirao bih još glavne amandmane izvjestitelja iz Prvi se bavi obuhvatom, odnosno povećanjem, proširenjem obuhvata ovog zakonodavstva, stajalište komisije e, je u skladu sa našim namjerama, dakle fleksibilnošću koja se nudi kao mogućnost i ne stvaranje nekakvog negativnog učinka na okoliš, već smanjenjem opterećenja na proizvođače upravo kroz tu fleksibilnost. Što se tiče razdoblja za e, delegiranje oblasti, neograničeni rok e, je nešto što smo uzeli razmatranje jer shvaćamo namjeru odbora da se toj, taj rok ograniči i da se dodatno predlože produženja nakon što komisija da svoje izvješće. Što se tiče pokazatelja stope prijenosa i potrošnje goriva, sa zanimanjem smo primili na znanje prijedlog izvjestitelja Naravno, komisija još mora istražiti utjecaj tih amandmana na cjelokupni prijedlog i europsko zakonodavstvo, no jasno nam je da se ti amandmani uvelike u skladu sa usredotočenosti na klimatske promjenje i smanjenje emisije CO2 iz cestovnog prijevoza. Nekoliko je pitanja spomenuto tijekom rasprave. Primjerice stvarne emisije vožnje. Tijekom vožnje komisija je da kako svjesna problema s vozilima koja značajno gore rezultate imaju u stvarnim uvjetima vožnje usporedbi sa testnim i tim pitanjem se bavimo na jedan drugi način. Razvijamo nove testne procese za laka komercijalna vozila i to će biti primijenjeno tijekom homologacije kako bi se procijenile stvarne emisije goriva iz tih vozila u stvarnim uvjetima u prometu. Dakle, nema potrebe da se ovim problemom bavimo kroz ovo ovdje, kroz ovaj proces suodlučivanja. Što se tiče teških gospodarskih vozila, slične odredbe što se tiče stvarnih emisija u prometu već postoje i ne postoji zapravo nijakav jaz između ograničenja u zakonodavstvu i stvarnih rezultata za takvo vozilo. Jedna opaska se ticala pokazatelja stope prijenosa i utjecaja na inovaciju. komisija nije toliko zabrinuta danim primjerom, jer smatramo da pokazatelji stope prijenosa mogu biti koristan alat koji bi vozače učinio svjesnim, osjetljivijim e, na to e, da je potrebno promijeniti brzinu. Naravno, to nije bilo uključeno u prenos komisije, no mislim da bi bilo u redu objasniti e, to da takav prijedlog ne bi imao utjecaj na konkurentnost samog sektora. Hvala. Zahvaljujem, reč dajem izvjestiteljici Lukaševskoj. Hvala vam. Saslušali smo komentare predstavnika komisije. Dotaknuo se mnogih točaka koje smo čuli u raspravi. Što se tiče ugljikovodika i ekvivalenta CO2, u nacrtu izvješća Envija znamo da je taj predlog povučen, tako da ne želim više ulaziti u detalje. No, inače bih se željela zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, svim e, zastupnicima koji su komentirali. Dakle, bili su ti komentari zamisli doista zanimljive i radujem se e, nacrtima amandmana i sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ćemo moći sve ove zamisle uzeti u obzir, osobito naš cilj ograničenja emisije CO2 i isto tako pokušati uzeti u obzir cilj inovacija, e, čime se može e, ići na ruku i samom proizvođačkom sektoru. Hvala. Hvala vam lijepa. Rok za podnošenje amandmana je 11. svibnja. A kada se radi o 84 u uh, dakle našem sustavu za podnošenje amandmana, to je već tamo uneseno, dakle 11. svibanj, zatim imamo glasovanje u odboru Envi, a 16.6. ćemo glasati u našem odboru, a e, zatim kasnije na plenarnoj sjednici. U 15 sati se ponovno vidimo. S nama će biti gospođa Bulc koja će predstaviti svoj radni program. Za sada dakle prekidamo našu sjednicu. Želim vam ugodnu stanku za ručak vidimo se kasnije u 15 sati. Hvala vam lijepa.